Good morning. I will speak in Spanish. Dobro jutro, govorit ću španjolski. E, započet ćemo dakle sastanak u skladu s člankom 14 ovog e, našeg poslovnika. Ja ću kao potpredsjednik predsjedavati zato što predsjednika e, sada nema. Cilj nam je danas da izaberemo predsjednika i četvero podpredsjednika ili podpredsjednika. Dakle, u skladu s poslovnikom. Obavješten obaviješten sam da e, ako slučaj ima nekih izmjena, da onda obavijestimo e, te o tome e, osobu koja predsjedava. Molim tajništvo da provjerimo imamo li kvorum prema poslovniku. Kvorum predstavlja Mm, četvrt eh, svih članova, dakle 19 članova našeg odbora, kvorum je tu. Molim sada da se najave kandidati za mjesto predsjednika. Eh, klubovi zastupnika trebaju ih predložiti i to posto njih. David McAllister predložen je u ime Pučana. Hvala. Prije nego što e, kažem nešto o prijedlogu što ga je načinio naš politički klub, dopustite mi da zahvalim e, predsjedniku komisije, do sadašnjem predsjedniku komisije Elmaru Broku. Nažalost, on danas nije na ovom sastanku. <clears throat> Htio bih mu se zahvaliti e, ne samo na onome što je e, učinio u dvije i pol godine kao predsjednik odbora AFED, već općenito za sve njegovo djelovanje. On je zastupnik u Europskom parlamentu od 1980. godine Njegov način rada i predanost su nešto što zaista cijenimo i htio bih da mu iskažemo zahvalnost. Euh, A sada, dakle, prijedlog našeg kluba zastupnika za mjesto predsjednika ovog odbora. Mi predlažemo kolegu Davida McAllistera. David je zastupnik u Europskom parlamentu od 1990 i eh, eh, od 2014. godine dok je bio zastupnik u e, parlamentu Donje Saske od 1998. godine. Dobro ga poznajete, budući da je bio izvjestitelj za Srbiju. Mi zaista želimo dati veliku potporu kao klub e, zastupnika i bilo bi nam drago da bude izabran za predsjednika te da vodi ovaj odbor u sljedeće dvije i po godine. Hvala. A sada ću zapitati e, kandidata gospodina Mekalistera, slaže li se on e, sa tim prijedlogom, je li on spreman biti kandidat? Jesam. E, kandidat mora udovoljiti svim zahtjevima i kriterijima za tu dužnost. Ima li drugih prijedloga? Ne. U tom slučaju predlažem da aklamacijom izaberemo predsjednika. Evo, izvolite, možete se sada sjesti za e, mjesto predsjedavajućeg. Liebe Kolleginnen und Drage kolegice i kolege, ja bih se prvo želio srdačno zahvaliti na povjerenju koje ste mi iskazali. Za mene je to osobita čast što ću moći sljedeće dvije i pol godine predvoditi ovaj odbor. I hvala vam na ovom uvjedljivom izboru. A zatim bih, kao što je to i kolega Preda malo prije učinio, ja bih isto tako putio nekoliko osobnih riječi zahvalnosti Elmaru Broku. Elmar Brok danas prije podne nije mogao biti s nama u Briselu, zato što je paralelno morao biti e, na svečanoj komemoraciji e, bivšem njemačkom predsjedniku Romanu Hercogu koja se održava, koja je preminuo među vremenu i koja se održava u Berlinu i tek će podne se moći pridružiti. Dakle, on je sasvim sigurno najstariji naš bio predsjednik i član odbora, jer je 37 godina bio prisutan ovdje i znamo u parlamentu i u afetu djelovo i znamo da će nas i dalje svojom stručnošću i svojim savjetima podupirati. A ja bih vam želio ovdje naglasiti da se želim tijekom svog mandata posebno baviti time da se među parlamentarnim klubovima uspostavlja sjajna suradnja i zatim ne samo da, surađujemo sa našim koordinatorima, nego i sa svim našim zastupnicama. Ako imate bilo kakvih napomena, primjedaba ili kritika, možete mi se u svakom trenutku javiti, meni osobno ili mom zamjeniku ili našem tajništvu. Mi ćemo uvijek pokušati postići najbolju moguću suglasnost naravno kako bi u svakom pitanju mogli napredovati. Prema tome, još jedan puta hvala vam na vašem povjerenju i posebno hvala mom vlastitom klubu zastupnika Pučana da su me kandidirali. Sjednicu ovog odbora ću, kao što sam već dogovorio i sa tajništvom, ja ću ga dakle iz e, razloga praktičnosti načalno provoditi na engleskom kako bi na sve sudionike bilo jednostavnije, pa prema tome ću sada i prijeći na engleski jezik. Drage kolege, evo, prelazimo na sljedeću proceduralnu točku. Dakle, našu drugu točku dnevnog reda moramo izabrati prvog potpredsjednika odbora. Prema tome, još jedan puta bih pitao klubove zastupnika za nominacije. Molim vas, izvolite. Klubovi imaju riječ. Hvala lijepo. Ja bih, dakle, zastupao i predložio Andersa Mismesena, mog dobro kolegu iz Danske, za tu poziciju. On je više nego u stanju obavlja taj posao. Ja, dakle, Andersa predlažem, mog dobro kolegu iz Danske. Dobro. Imamo li još nekih nominacija? Ako to nije slučaj, Budući da ste vi novi kolega u ovom odboru, možda bi rekli nekoliko riječi o sebi ili predstavili se, izvolite. Hvala lijepo što ste me kandidirali za ovu poziciju. Ja sam novi kolega u ovom odboru, međutim, odavno sam se radovao i jedva čekao da počnem s vama surađivati i mislim da ću apsolutno se trudi da se svi sastanci odvijaju na potpuno jedan kulantan i apsolutno nestranački, nezainteresiran, dakle vanstranački način kako bi svi surađivali bez obzira na to iz kojeg smo kluba zastupnika, iz kojeg dijela političkog spektra najbolje moguće e, na opću korist. Hvala lijepo. A sada tko je za tu nominaciju našeg prvog potpredsjednika? U redu. Znači, aklamacijom ga biramo našeg novog danskog kolegu. Hvala. A sad izvolite, zauzmite mjesta. Ovdje, molim lijepo, na podiju. Prelazimo na izbor drugog potpredsjednika. Ponovno molim nominacije. Izvolite. Hvala lijepo. Dakle, moj klub zastupnika Go Angel e bi našeg cijenjenog kolegu Javjera Kuzoa predložila. Gospodin Kuzoj uživa povjerenje našeg kluba zastupnika u protekle dvije i pol godine je vrlo pouzdano i vrlo kompetentno obavljao sve svoje zadatke i na prošle dužnosti potpredsjednika i možemo se uvijek na njega osloniti, stoga bih molila da ga se potvrdi na mjestu drugog potpredsjednika odbora AFETA. Hvala lijepo gospođo Lozing u ime Ljevice. GUE. Dakle, možemo nakon ove nominacije odmah aklamacijom potvrditi izbor kolege Kuzva za drugog potpredsjednika. Dobro. Dakle, ima li ko protiv, ima li ko tko se suzdržavao, nema, znači time smo to odabri, izabrali. A sada prelazimo na izbor trećeg potpredsjednika. ko bi to želio. Knut Fleckenstein, izvolite. Da, hvala vam lijepo. Mi predlažemo Anne Kristera. To je kolega na moje desnoj strani, s moje desne strane on nije nikakav nepoznati u ovom kući, u ovom odboru. Između ostalog je jako, jako angažiran e, za politiku i posebno kao predsjednik odbora za suradnju sa Moldavijom, Moldovom, je skupio sjajna iskustva, pokazao odlične rezultate i osim toga je nada sve pouzdan. Hvala lijepo gospodine Fleckenstein, imamo li još koji prijedlog? To nije slučaj, dobro, onda možemo znači aklamacijom ovdje potvrditi svog trećeg potpredsjednika. Dakle, i vama čestitam. A sad prelazimo na četvrtog potpredsjednika odbora i tu molim da prijedloge, izvolite. Kristijan Dan Preda, izvolite. Hvala. Naš klub zastupnika predlaže za to mjesto kolegicu Dubravku Šujicu. Ona je već obnašala dužnost četvrte potpredsjednice našeg odbora, ima dugo političko iskustvo i e, već je dugo član odbora za vanjske posluge. Hvala lijepo. Ima li još koji, prijedlog? To nije tako. Prema tome, tko je za Dubravku Šujicu? Molim aklamacijom. Dobro, čestitamo. I naravno računamo sa dobrom suradnjom. A sada, dragi kolega, izvolite. Hvala, evo, nakon deset godina što sam proveo u ovom odboru, kao potpredsjednik ATFETA htio sam se zahvaliti i moram vam reći da se osjećam počašćen i nadam se da ćemo osim napornog rada imati malo lakših trenutaka ispunjenih, da kažemo, humorom i nekim radostima. Dobro. Evo na kraju ovog prvog dijela našeg sastanka došli smo, stigli smo do njega i prema tome nastavljamo za, s radom za sedam minuta kada se nastavlja zajednički sastanak našeg odbora i odbora regije. Hvala. Hvala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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would Dame i gospodo, dragi kolege, volio bih sad odpočeti sa našim zajedničkim sastankom sa odborom za razvoj, dakle naš odbor za vanjske poslove, odbor za razvoj ima je danas predviđen taj naš zajednički sastanak i evo pozdravljam odmah kolegicu Mekamen koja će isto tako voditi skupa sa mnom u ime odbora regija. Dakle, imamo li bilo kakvih e, želja za izmjenom ili dodataka? Nemamo, dobro. Onda prije nego što krenemo na drugu točku dnevnog reda, samo jedna objava. Drage kolege iz odbora AFETA, molim da znate da će sutra se održati izvanredni sastanak izaslanstva latinskog parlamentarne skupštine prilikom, dakle, kako bi se razmijenila mišljenja sa gospodinom Luisom Almagrom, koji je glavni tajnik organizacije američkih država OAS-a. Prema tome, svi članovi našeg odbora AFETA pozvani su da sudjeluju. Sastanak se održava sutra, u srijedu 25. siječnja od 5 do 6 sati u dvorani ASP 1 E2, dakle Valtiero Spinelli zgrade. Prema tome prelazimo odmah na drugu točku našeg dnevnog reda, odnosno prvo zajedničkog e, odborskog sastanka, a to je točka koja se odnosi na krizu izbjeglića i migranata i imamo jedan zajednički izvješće o tome, upravo o tom kretanju izbjeglica i migranata. Imali smo 47 amandmana koji su podneseni na ovu vrlo važnu temu i imali smo 30, 547 amandmana i 37 kompromisa je postignuto. Prema tome, na našem sljedećem sastanku 31. siječnja poslijepodne ćemo glasovati, održat će se to poslijepodne u Briselu. Ako se slađete kolegica Mekavan, ja bih sad odmah dao riječ našim suizvjestiteljima. To je gospođa Elena Valencijana i gospodin Augustin Diaz de Merat, ko bi želio početi od naših suizvjestitelja? Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kao prvo čestitke na vašem izboru za predsjednika našeg odbora. A sada prelazimo odmah na svoj materinji jezik. Da, ovo je zadnja rasprava koju mi ovdje vodimo odboru o tom izvješću i kao što je predsjednik našeg odbora već objasnio, riječ je o zajedničkom izvješću, dakle suradnji odbora AFETA i DEVA. Prvo bih želio svojem suizvjestitelju, kolegi Demeri zahvaliti jer smo sjajno surađivali na izradi ovog izvješća. Mnogi od vas znaju, prema članku 55 takav zajednič, tako zajedničko izvješće sna kad kad ispati velika muka i zapravo hod po Minskom polju. Međutim, ovog puta to uopće nije bilo tako i stoga puno hvala na ovoj sjajno, sjajnoj suradnji. Također hvala lijepo i izvjestiteljima Sjeni koji su jednako tako dobro surađivali, što je sve pridonijelo tome da smo uspjeli postići jedan prilično solidan konsenzus o tako važnoj temi kao što su kretanje migranata i izbjeglica. I mislim da je moralo biti jedno jako izvješće kako bi naš parlament dao jednu vrlo jasnu poruku i mislim da smo to postigli. Kao što ste već čuli imali smo 550, 547, dakle gotovo 550 amandmana i naši su izvestitelji i izvjestitelji u sjeni su se jako brinuli i napregnuli da onda dobiju maksimalni broj glasova za naše kompromise i da dođemo do konsenzualnih rješenja. I kao što ste čuli, sad imamo 37 naših kompromisnih e, rješenja koje smo dogovorili, što znači da ćemo još 230 različitih amandmana morati uzeti u obzir. Nakon zadnjeg sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni, mi smo vidjeli da ćemo još na tehničkoj razini moći neke stvari ispraviti i tu uznapredovati. Postoji međutim još jedan vanjski aspekt koji je do sada smatramo predstavljao veliki deficit u europskoj politici zajedničkoj prema problemu i migranata. Jer znamo da je taj dio koji je do sad bio zapravo se tiče vanjskih djelatnosti, a bio je u nadležnosti ministara unutarnjih poslova. Prema tome mislimo da se tu treba napraviti upravo suradnja između unutarnjeg i vanjskog aspekta i podjele poslova u Europskoj uniji i da će se tek tada napraviti nekakav napredak. Prvi korac je da se to popravi, je ovaj pakt koji je sklopljen u vezi migracija, ali to je tek prvi korak i mi smo potpuno svjesni da će biti jako teško te različite napore koordinirati, o te napore koji se poduzimaju i u komisiji i na drugim mjestima, u drugim evropskim institucijama, kao i u vijeću ostalom, a onda na kraju to dolazi do velikog vijeća knjosno koji, da kažemo diplomatski, nije uvijek dovoljno senzibilan za sve probleme i s kojima se svi sudionici i sve zemlje napokon članice Europske unije tu moraju nositi da bi riješili probleme migranata. Uglavnom, mi smo zato da parlament je govori jasnim jezikom o tom problemu i to se i vidi u svim našim i u tekstu i u amandmanima. Kao prvo, dostojanstvo čovjeka, bez obzira da li je to bio neko koji je podnosio zahtjev, podnosi nahtjev za azilom ili je migrant ili izbjeglica, da nikad taj dignitet ne bude ugrožen i da nikad ne bude postoje ljudi druge vrste ili drugog reda. Zatim, da se migracije nikad ne doživljuju kao neka opasnost ili ugroza, nego da se prvenstveno gledaju kao šansa za obje strane, i za one koji bježe, i za one koji ih primaju, one države. to je nešto što mi kao demokrati moramo uvijek iznova stavljati u prvi plan kako bi se borili protiv sve jače ksenofobije koja se javlja u našim redovima. Treća stvar koja je bitna je da politi, migracijska politika mora dati odgovore na uzroke zbog kojih je došlo do migracija. Migracije su opcije, ali ne mogu postati jedna obaveza, niti ne smiju biti ikada bez alternative. To ne smijemo dozvoliti. Dakle, suradnja sa trećim zemljama je potrebna, to je jasno, isto da bi to tako rješavali. Zatim, na petom mjestu da ako želimo se boriti protiv organizatora ilegalnih migracija, ilegalnog izbjeglištva i dolaska u Europu, tu moramo pogotovo dobro surađivati mi, ali i s trećim zemljama, a nadalje moramo stvoriti i legalne mogućnosti ulaska u Europsku uniju kako ljudi ne bi odlazili na te misije samoubilačke vrlo često da se dokopaju ilegalne tla Europske unije. Šesto, mislim da možemo samo jednu realnu zajedničku europsku migrantsku politiku doista provoditi samo zajednički uz strogo poštivanje temeljnih ljudskih prava i prvenstveno ljudskog digniteta. Sedmo, Evropska unija se, bi se morala u svakom trenutku vraćati i poštivati i prisjećati svojih temeljnih vrijednosti, jer ako postupa protiv svojih temeljnih vrijednosti, samu sebe na međunarodnoj globalnoj sceni osudila na neuspjeh. Osmo, parlament ne može biti isključen iz važnih procesa donošenja odluka, recimo kod pakta o migracijama i posljedicama po europski proračun tog pakta. Tu parlament mora biti inkludiran. To su dakle one centralne poruke koje smo mi htjeli odaslati i to je vrlo bitno E, što da svi koji su na tom surađivali podupire ove jasne poruke parlamenta, dakle svi mi. I zatim na kraju imamo ono pitanje najtežih slučajeva, najdelikatnijih, to su recimo Turska i Afganistan. Tu se mora jasno poručiti da je parlament ozbiljno zabrenut zbog novih tendencija da se i dalje Evropska unija ide na različito postizanje E, sporazuma kakav je već sa Turskom sklopila, recimo sad e, negdje lebdje da bi se sa Libijom pokušao sklopiti takav sporazum, a parlament to neće poduprijeti. I zatim, kod različitih takvih e, sporazuma koji se sklapaju sa trećim zemljama, insistiramo na tome da se parlament uključi i da bude prisutan, jer i mi smo ti koji moramo sukreirati okvir unutar kojeg će se to dalje događati. A sada vam želim još jedan puta zahvaliti na vašim pametnim doprinosima, vrlo konstruktivne suradnje. I tu mislim, tu naravno podrazumijevam i naša tajništva obaju odbora i puno vam hvala. Hvala, drage kolegice. A sada gospodin Djeste Mera, naš su izvjestitelj, izvolite. Hvala lijepo. Hvala našim predsjednicima odbora koji danas predsjedaju zajedničkoj sjednici. Ja ću zapravo vrlo malo toga moć dodat na ovo što je kolegica iznijela, ali neke stvari su nedvojbeno bitne i moram ih neizostavno navesti. Dakle, značenjem ovog sporazuma. Prema, dakle, zahvaljujući članku 55. sam imao prilike surađivati u ove i onda sam upozna kolegicu Valencijanu kao jednog sjajnog kolegu s kojim se zbilja može voditi dijalog o ovim temama. I Eleni puno, puno hvala jer to je za mene bilo nada se pozitivno iskustva ovaj, zajednički rad na izvješću. Zatim, hvala puno i izvjestiteljima u Sjeni koji su nam pomogli postići ova kompromisna rješenja. nije bilo lako, ali oni su jako, jako konstruktivni pridonosili našem radu, kao naravno i oba tajništva, a i naši izravni suradnici. Moj politički klub podupire sve postignute kompromise. Važno je. Važno je, važno je istaknuti da smo mi uspjeli e, postići taj kompromisna rječena, to je zapravo konsenzus oko toga i to među različitim klubovima zastupnika recimo između naših dvije frakcija, Elenine i moje, ali to je ono bitno što nosi stvari, što potvrđuje koliko je to jedna zajednička poruka parlamenta koja se želi uputiti. Najbitnije Elena već iznijela, ali evo, da samo neke stvari još podvučem. Primjerice, nužnost da se povežu mobilnost i solidarnost to je naime ključ za sve one mjere koje se ovdje predlažu u našem izvješću i u našim preporukama. Zatim, postoji jedna vrlo važna veza između migracija i razvoja koju valja uzimati u obzir. Naime, mi smo zatim sa vrlo namjerno naglasili pojmove kao humanitarna pomoć, pitanja rodne razlike ili pitanja zapostavljenih ili osjetljivih skupina ili manjina. To su sve vrlo bitne stvari koje smo namjerno naglasili i pritom ih doveli u izravnu vezu i sa djelatnošću UNHCR-a, dakle Visoko povjerenstva UN-a za pitanje izbjeglica a nadalje smo e, se referirali na regionalne organizacije ili subregionalne organizacije za migrante i izbjeglice. Nadalje, za nas je potpuno nedvojbeno, <clears throat> dakle potpuno nedvojbeno jasno da je su promjena klima za migracije odigrala jednu vrlo važnu ulogu i potaknula jedan dobar dio migracija. Naime, postoje čitav niz ljudi koji ili doista ne znaju ili zbog različitih interesa tvrde da ne znaju, ali svakako <clears throat> ignoriraju kompletno veliku ulogu promjena klima na to da se pojačale migrantske struje. Onda, pitanje viza i čitav niz nerješenih pitanja koji su vezane za razloge zbog kojih je došlo do tih masovnih migracija, ali dobrim onda recimo pokušaj Evropske unije da se riješi recimo sporazum sa Turskom ili da kažemo onaj ne baš u cijelosti zapravo poštivan sporazum s Turskom, želje da se drugi takvi postignu, kao jasno i stanje u krizi, velika kriza, ratno stanje koje traje godinama. To su sve bitne stvari koje su pridonjele tim migracijskim tokovima i u vezi kojih smo mi u našem izvješću putili jasne poruke parlamenta. No još jedan puta s moje strane puno hvala na suradnje na tom važnom izvješću i kao i što vam je Jelena rekla, ja sam vam uvijek za pitanja rado na raspolaganju. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo, poštovani kolege. Sada možemo početi sa raspravom. Prije svega riječ dajem izvjestiteljima u sjeni, barem onima koji su nazočni na današnjoj sjednici. E, za početak gospođa Miller iz skupine Zelenih. Hvala vam lijepa. Prije svega čestitam vam na e, vašem imenovanju predsjednikom e, ovoga odbora, odbora AFET. Prije svega zahvaljujem kao suizvjestiteljica, kao izvjestiteljica u Sjeni, zahvaljujem suizvjestiteljima na odličnoj suradnji. Mislim da je ovo važno izvješće koje predstavlja prvi korak ovoga parlamenta u našem nastojanju da poboljšamo koherentnost naše politike prema migracijama, migrantima, a u svrhu E, poboljšanja, određivanja prioriteta e, različitih projekata koje provodimo u državama podrijetla e, izbjeglica i u državama tranzita. Dakle, važno je dobro upravljanje sredstvima za razvoj Europske unije. To treba biti uključeno u sporazume o partnerstvu sa različitim zemljama. Primjer je sporazum sa Turskom i e, zajednički sporazum o napretku s Afganistanom, pa i novi sporazumi poput onoga sa Malijem, koji pokazuju e, da e, sporazumi vezani uz migracija koje smo do sada sklapali nisu dostatno transparentni i da ne doprinose većoj stopi povrataka ljudi, a isto tako ne rješavaju temeljne uzroke migracija, dakle ne rješavaju razloge zbog kojih se ljudi odlučuju na migracije. Također u tim sporazumima nemamo dovoljnu usredotočenost na ljudska prava, što dovodi do kršenja ljudskih prava, lošeg tretmana, azilanata, tražitelja azila kao i ostalih migranata. Važno je prihvatiti koliko je važno zaštititi pojedinačna prava svih u čitavom procesu migracija i olakšati pristup e, pravdi migrantima i izbjeglicama. Stoga je nužno uključiti više jamstava za zaštitu ljudskih prava u naše sporazume o suradnji vezano uz migracije a to se, ja vjerujem, može postići i e, to treba uključiti i u ovaj e, naš izvještaj na taj način da se pojača kontrola parlamenta nad takvim sporazumima. E, dakle, kad je riječ o sporazumu s Afganistanom i Turskom, to ne bi trebali postati modeli za našu strukturalnu suradnju sa trećim zemljama. Europski parlament mora imati snažnu ulogu u nadzoru nad e, sporazumima i ni na koji način nadzor parlamenta ne bi se smjelo izbjeći. Također pozivamo e, odnosno podsjećamo da naša pomoć e, u razvoju mora biti usmjerena na iskorjenjivanje siromaštva Ovim izvješćem trebamo naglasiti da je jedini održivi put napretka e, napred, vezan uz sporazume koji se temelje na ljudskim pravima i koji se zalažu za dostojanstvo i prava ljudi koji sudjeluju u tako e, brojnim migracijama kojim jamči međunarodnu zaštitu a nadam se da ćemo podrobnije razgovarati o amandmanima budući da možemo podržati najveći broj predloženih amandmana. Hvala vam lijepo, gospođo Lohvile, a sada gospodin Veržiren iz GUE, odnosno proste, gospođa Veržiren iz guea e, Hvala, čestitam vam najprije na e, E, izboru e, i ja ću se javiti i e, kao predstavnica kluba GUE, ali i kao članica odbora za građanske slobode. Hvala našim su izvjestiteljima i kolegama izvjestiteljima u sjeni. Mislim da ovaj da ovo izvješće ulazi u e, ono, one okvire iz izvješća o e, e, građanskim slobodama gdje sam ja bila izvjestiteljica i vidim ovdje mnoge zajedničke crte između ta dva izvješća. Evo nekoliko stvari koje su e, značajne za odbor LIBE, a nisu na jednak način izložene u odboru AFED. To je pitanje osoba bez državljanstva, apatrida. Odbor LIBE tome pridaje veliki značaj između ostalog e, jer se radi o pitanju koje je sve značajnije. Vezano je za migracije, a djeca migranti često više nemaju nikakvo priznanje nakon što su otišli iz svoje zemlje. Postoji još jedna stvar na koju želim inzistirati. Osim onoga što stoji u kompromisnim amandmanima, ono što e, Libe traže jest kako će se nadzirati proračun vezan za sve te politike. Čini nam se da sva ova pitanja sve više izmiču iz ruku Europskog parlamenta, pa smatramo da bi zaista trebalo nadzirati i procijeniti sve, sva sredstva koje se izdvajaju i to se odnosi na ama baš sve politike. Ovdje se e, obraćam sada prvenstveno predsjednici odbora DEVE jer e, fond e, fondovi za razvoj ponekada ne idu u prave ruke. Smatramo da je vrlo važno tim pitanjima se baviti rekla bih, unaprijed. U protivnom, e, napori neće biti e, neučinkoviti, će biti neučinkoviti, ne sasvim e, bespotrebni, ali neučinkoviti. Javlja se i potreba za suradnjom, uključujući i u raspravama o liberalizaciji viznog režima. Partnere trebamo zaista zaista obvezati da aktivno rade na tim pitanjima i da tu budem vrlo jasna, mislim ovdje ponaosob na Tursku. Postoji još nešto što se nalazi u izvješću, ali mislim da je vrlo važno, pa želim naglasiti da se pomoć za razvoj ne bi smjela uvjetovati drugim politikama, jer bi to bilo e, protivno interesima borbama protiv razloga za migraciju koje su prvenstveno ekonomska pitanja, pa se takve politike ne bi na taj način trebale odvući od svog prvenstvenog cilja. Hvala. Hvala vam lijepo. Sljedeći govornik, gospodin Lopez. Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega dopustite da vam čestitam na izboru za predsjednika ovoga odbora. Zahvaljujem i su izvjestiteljima eh, gospodinu Dijaz i gospođi Valenciano. Čestitam na ovako važnom izvješću vezanom uz temu koja izaziva mnoge političke, a i javne rasprave. Govorili smo o ljudskim pravima, o pravu na migraciju, o pravnim kontrolama, zakonskim kontrolama, ali jednako tako i o zakonitim mogućnostima ulaska u pojedine zemlje i u Europsku uniju. Htio bih naglasiti samo nekoliko stvari. Želim naime reći da sporazumi koje smo postigli s Turskom i Afganistanom ne smiju postati model za buduće sporazume jer oni su postignuti bez nadzora ovoga parlamenta, zapravo i ne znamo koja je pravna narav sporazuma s Turskom. Dakle, nije tu bilo dostatno konzultacija, nije bilo transparentnosti, a ni sudjelovanja svih institucija i civilnog društva. I e, Također imamo sličnu situaciju sa sporazumom s Afganistanom e, koji nas vraća sve do 2006. godine. Naravno, postavlja se tu i pitanje povratka migranata, e, povratci moraju biti pojedinačni, ne smiju biti masovni niti prisilni. To je nešto što svakako moramo imati na umu i u budućnosti. Podupirem općeniti pristup ovog izvješća koji se zalaže odnosno koji navodi činjenicu da će u budućnosti biti masovnog kretanja ljudi zbog eh, ekonomskih i društvenih nejednakosti. A također biti će i kretanja ljudi prouzročenih klimatskim promjenama. Europa će se s time morati nositi zbog svog geografskog položaja. U proteklim godinama vidjeli smo da je kretanje ljudi poticalo i nasilje na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. U zaključku htio bih nas podsjetiti da ono što smo vidjeli u proteklim godinama je zapravo bio neuspjeh e, u pogledu mogućnosti Europske unije da upravlja vanjskim događajima. Dakle, mi bismo trebali biti stup stabilnosti za svoje susjede, e, imamo tu različite politike, politiku proširenja, politiku uspostave stabilnosti, nastojimo širiti stabilnost, ljudska prava, vladavinu prava u susjedne zemlje. Međutim, mislim da se zapravo moramo posramiti i dobro promisliti sve te politike. Hvala vam lijepo. Sljedeći govornik je gospodin Weigel. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih vam želio ovdje srdačno čestitati na novoj dužnosti, novim vašim odgovornostima i uvjeren sam da ćemo sjajno surađivati. A sada ću nastaviti na slovenskom. Poručili o katerih se pogovarjamo je sad ukaz Izvješća o kojima mi danas govorimo su dokaz za to da smo potpuno svjesni toga kako je riječ o problemu koji je vrlo dugo trajan. I sad se moramo, moramo zapravo odabrati, odlučiti se za jedan pristup koji bi bio aktivniji i e, u okviru kojeg bi drugče sagledavali cijeli svijet. Naime, mi se nalazimo u jednom sasvim novom trenutku, evo, na sazivu, da kažemo, na početku saziva novog, novog saziva našeg odbora za vanjske poslove, pa baš zato što sad počinjemo novo pola mandata, želim naglasiti kako moramo sve stvari pogledati možda iz malo druge perspektive. to znači da trebamo više investirati u mirovnu politiku, i u mirno rješavanje sukoba. Druga politika koja je do sada legitimirala nasilje, politika koja je legitimirala osvajanje, anektiranje terena, ako hoćete, i tuđeg teritorija, dovela je do toga da danas imamo prvo posla sa takvim milijunskim tokovima migranata, dakle, mi smo čuli različite vijesti iz Washingtona o tome. Odakle o jednoj lavini vijesti koje dopiru do nas i koje nisu baš naročito radosne niti nam optimistično zvuče. Ali činjenica da mi imamo obvezu surađivanja među državama na tom pitanju i unutar Evropske unije, ali imamo obvezu na pojačanje suradnje svih naših institucija vlasti u zemljama članicama koje su nadležne upravo za ove struje i tokove migranata. U prošlosti se pokazalo da suradnja naših institucija za nadležnih nacionalnih jednostavno nije bila dovoljna. Riječ je o ministarstvima, o policiji, o svemu što se zna što je nadležno. Ali dakle, nadalje moramo povećati pomoć za one države koje su najugroženije migracijama i najveći teret podnose. Tu recimo mislimo i na zemlje bivše balkanske rute, ali još uvijek su to zemlje kao recimo Srbija i Makedonija kojima treba pomoć, ali isto tako treba pomoći i Jordanu i Libanonu. I dakle svim zemljama, trećim zemljama koje su posebno na udaru. Mislim, toga neću vam ni govoriti, svi skupa smo vidjeli ovu zimu što je napravila sa izbjeglicama i kako su ljudi, vidjeli smo na televizijama i raznim prilozima koliko ljudi pate. nadalje ne smijemo zaboraviti da postoje međunarodno pravo kao i međunarodno humanitarno pravo koje su predvidjeli različita prava za ljude koji bježe iz teških ratnih sukoba i drugih teških situacija. Prema tome mi ne možemo jednostavno prekršiti to jer bi onda odustali od temeljnih civilizacijskih načela na kojima naše društvo bazira. Hvala vam gospodine Weigl, a sada gospodin Schaffhauser. Hvala lijepa. E, to je e, izuzetno, ali ja ću vam ipak čestitati i nadam se da ćete kao predsjednik prihvatiti stvarnost, novu stvarnost, e, novu stvarnu situaciju u Sjedinjenim američkim državama. A isto tako da ćete biti i otvoreni jer ono također da ćete prihvatiti činjenicu da ono što se zove populizam je zapravo glas onih koji je globalizacija jako e, oslabjela i u e, mojoj zemlji to predstavlja 60 posto stanovnika prema ispitivanjima. Elite često zaboravljaju na narod, a tada se narod probudi. Što se pak tiče ovog izvješća, najprije ću se osvrnuti na pozitivne dijelove. Pozitivno je mislim da moramo biti svjesni činjenice da će imigracije biti kraja te kad uspostavimo Maršalov plan za razvoj. Na međunarodnoj razini i nacionalnoj razini treba mnogo toga napraviti. Međutim, bez e, te mjere neće biti dovoljne ako ne napravimo pravi plan za sigurnost i razvoj. Težnja svih naroda je da ostanu kod kuće, a privući elitu iz drugih zemalja znači osiromašiti te iste zemlje. Moramo učiniti sve što možemo kako bi ljudi se mogli razvijati i živjeti u blagostanju kod kuće. Trebamo zato prestati intervenirati na sunce, jer to destabilizira svijet oko nas. Bilo da se radilo o Iraku ili e, u recentnije vrijeme o Siriji i Libiji. Jer onda to dovodi do rezultata i mi ne možemo time upravljati, a da pritom nemamo programe sigurnosti i razvoja sa odgovarajućim nadležnim vlastima. To bi trebao biti novi Marshallov plan, novi New Deal za razvoj za cijeli svijet. Nadalje, Velika Britanija je e, preferirala se odlučiti za jedan čvrst e, e, odlazak kako bi mogla nadzirati vlastite granice. Što se u Francuza, nas i našeg pokreta tiče, postoje neke stvari o ko, kojih ne možemo pregovarati, ali bez obzira na pokret kojem pripadam, postoje neki aspekti koji se jednostavno tu ne mogu negirati. Želim privući vašu pozornost i na pitanje pravednosti. Na e, periferijama gradova gdje uvelike žive imigranti, gdje 50% ljudi nezaposleno, dovesti na te gradske periferije još više imigranata i nezaposlenih ljudi to je neodgovorno dovesti ih tamo gdje ljudi nakon već druge generacije imigranata se još uvijek nisu integrirali. Dođite sa mnom da vidite kako izgleda situacija na tim gradskim periferijama. Dođite tamo sa mnom i vidjet ćete e, da ljudi druge boje kože glasaju za Front National trebate dakle uzeti u obzir stvarnu situaciju. I ja mislim da je vrlo važno da se u vašem izvješću pozabavi pitanjima razvoja, da se pozabavi pitanjima pravde i e, da se e, zajedno sa službom za vanjsko djelovanje pozabavite pitanjima vezanim za razvoj i shvatite da je potrebno dati i to vrlo brzo mnoge ad hoc fontove za razvoj i takva sredstva. Zaista se treba raditi brzo jer e, poznajem jako dobro subsaharsku Afriku e, dok se stvore ti fondovi da će već e, početi sa svojim djelatnostima. Evo, mislim da su to bitne stvari i oprostite što sam bio možda malo predugačak. Zahvaljujem gospodinu Schaffhauser. A, sada imamo e, izvjestitelja u sjeni iz odbora DEVE, gospodina Guerrera. Zahvaljujem predsjedatelju. kad kad je dobro čuti i neke duže govore, neka duže izlaganja jer se u njima određene stvari mogu pojasniti. Evo, prethodni govornik nam pokazuje koliko je važno da parlament ostvari napredak s ovim izvješćem i koliko je važan pristup e, koji smo zauzeli ovim izvješćima koji podupire većina u ovome parlamentu kao što se to više puta pokazalo i u odboru za razvoj. Kao izvjestitelj u Sjeni ja podupirem izvjestitelje u ime odbora DEVE i u ime pododbora za ljudska prava. Mislim da je ovim izvješćem e, odrađen odličan posao. Također mislim da sada trebamo nastaviti sa stvarnom predanošću kako bismo proveli ključne točke sadržane u ovom izvješću. To je bio stav odbora DEVE, pod odbora za ljudska prava i Europskog parlamenta u cijelosti i to je u skladu sa onime što je dogovoreno u Njujorku a što su poduprli iz Međunarodnog ureda za migracije UNHCR-a i brojnih drugih organizacija. Mislim da treba naglasiti neke elemente ovoga izvješća prije svega odgovor na trenutačnu situaciju. Naime, ova situacija nije privremena. To je nešto što će ostati u našem svijetu kroz čitav niz godina, pa i desetljeća i moramo pripremiti dugoročni odgovor, ne trenutačni kratak odgovor, odgovor na krizu, na veliki priljev izbjeglica iz nekih dijelova svijeta u Europsku uniju, već moramo razmišljati dugoročnije, moramo gledati više unaprijed u budućnost i trebaju nam održiva rješenja. Izgradnja zida nije održivo rješenje, izgradnja zida je upravo nešto suprotno. To je neprihvatljivo rješenje s gledišta ljudskih prava, ali jednako tako takvo rješenje je i neučinkovito. Kad govorimo o upravljanju tokovima ljudi. Moram reći da tokovi ljudi e, su se kretali e, kroz povijest i e, nikako ne smijemo napustiti one zemlje koje snose najveći dio tereta da se s time nose same. Imamo moralnu odgovornost, ali to je i politička, strateška odluka za Europsku uniju. Nemoralno je ostaviti zemlje kao što su Libanon ili Jordan, a koje su prihvatile najveći broj izbjeglica, e, nemoralno je reći mi imamo krizu kojom ne možemo upravljati jer je k nama došao broj izbjeglica koji odgovara broju od 0,5% našega stanovništva. Dakle, to, takav pristup je neodrživ i moralno i politički. Ono što mi možemo učiniti jest da pripremimo jedan uravnotežen odgovor na ovakvu situaciju koja je svakako rizična za Europsku uniju. Kao izvjestitelj u Sjeni želim naglasiti da podupirem ono što se u izvješću govori vezano uz zakonite kanale i vezano uz humanitarne vize. E, to je način na koji se može odgovoriti na priljev izbjeglica. Ono što su prethodni govornici rekli eh, ide u tom smjeru i također je vezano uz međunarodne sporazume koje je sklopila Europska unija, a posebice uz naše sporazume o razvoju. Europska unija dakako mora poštivati ljudska prava ne samo da se trudimo da se ljudska prava poštuju u onim zemljama kojima mi pružamo potporu, već moramo poštivati ljudska prava i unutar svojih granica. Ono što smo mogli vidjeti u proteklim tjednima sada kada teški vremenski uvjeti uzrokuju smrt izbjeglica i kada su ljudi ostavljeni da se nekako sami nose s tim veoma teškim uvjetima, to je doista nehumano. i parlament treba prisiliti članove vijeća da provedu sve ono što je dogovoreno u proteklim godinama, a što još nije provedeno. Dakle, preseljenje, izbjeglica, bilateralni, e, sporazum iz valete, e, bilateralni ugovori, a kako bi se omogućila uspostava stabilnosti u pojedinim dijelovima svijeta. Moramo se također nositi s ksenofobijom koja neće riješiti problem. Problem se može riješiti samo strateškom vizijom koju Europska unija treba osmisliti, a koja će biti utemeljena na ljudskim pravima tu viziju trebamo osmisliti u svijetu u kojem vidimo da velike sile odustaju od svojih odgovornosti. Na popisu imam još tri govornika, gospodin Lic, gospodin Kuzo, gospođa Šlajn. Javlja li se još netko za riječ? Ne. Onda ćemo nakon, nakon ova tri e, govornika zaključiti ovaj dio sastanka. Gospodin Lic, izvolite. Hvala lijepo. I e, s moje strane čestitke na izboru za predsjednika AFET-a. Nadam se sjajna suradnja. A sada bih se samo vratio na ono što je rekao gospodin Schaffhauser. Ja se doista nadam doista da će se narod probuditi i da će odgovoriti ni ovaj populizam koji vi širite. Vi govorite o Europskom maršalovom planu i to je upravo ono što nam treba ali ne nacionalno nego evropski, a vi pokušavate svom narodu reći da sad samo možemo nacionalno postupati, međutim to može samo na europskoj razini. Prema tome nemojte zaboraviti koje su posljedice populizma kojeg vi ovdje podupirujete u Europe. Nadalje, ja se inače jako veselim što imamo jedan dobar dokument koji je došao kao rezultat sjajne suradnje između dva odbora. Jer vidite, mi zaista trebamo više viza, humanitarnih viza, legalni način ulaska izbjeglica u zemlju. Crkve koje, s kojima smo surađivali su pokazali da već rade na tome da su to dobri primjeri međutim u pitanju su ljudi koji dobivaju humanitarnu vizu i sad trebamo u europskim razmjerima razmišljati o tim ljudima. Tako da, drugim riječima, da ne nose samo južne države Europske unije sav teret tih ljudi, nego da se to stvarno rasporedi. Mi isto tako znamo da tamo najviše privatnih inicijativa funkcionira jer vlade ne mogu tu pomagati i tu mislim da mora europske zemlje članice više učiniti sama veza između klimatske politike i migracija, dakle klim, politike prema promjenama klima, i, je jak, veza s migracijama je jako bitna. Ja se sjećam da smo imali mišljenje još 2015. koje smo izradili i e, gdje smo upravo pokazali kako su naše politike protiv klimatskih e, posljedica promjena klimatskih klimatskih promjena i migracija povezanih, kako se tu mora dalje jače raditi na tom. Zatim, govori se o tom da se treba i proračunski nadzor pojačati, pogotovo kod e, pomoći iz različitih uzajamnih fondova za Afriku. I tu moramo razmisliti da li bi tu mogli biti aktivni i na koji način bili mogli biti aktivni. I to se odnosi i na ugovore i paktove o migraciji koji se sklapaju im Evropske unije sa trećim zemljama, pogotovo u Africi. A to je jasno da tu moraju unutarnji vanjski sektori u evropskim zemljama šanicama jako surađivati. Zatim pitanje kako ćemo mi djelovati na uzroke za migraciju, kako pomoć tu je ograničito. Moramo jasno pokazati da će upravo naši održivi ciljevi iz klimatske politike do 2030. tu pomoći, da ćemo i tu moramo više novaca naći kako bi se Pariški ugovor o klimi ispunio, jer to će se izravno onda odraziti na to da se jednog dana, barem u doglednoj budućnosti, smanje ti magricijski tokovi. Nadam se da ćemo ovdje da će ovdje parlament sudjelovati u svim odlukama koje se donose na vijeću, jer to su ključne stvari za našu egzistenciju. I zatim još nešto ovo što se događa G20 u Hamburgu, tu moramo isto biti prisutni, moramo jasno svoje boje kao parlament pokazati. Hvala. And, uh, Hvala. A sada gospodin Kuzo ima riječ. Hvala lijepa. Kao što sam e, već e, rekao, želim to još jednom ponoviti. Čestitam vam na izboru za predsjednika. Govorit ću kratko i reći da u ovom izvješću nalazimo određen broj pozitivnih elemenata. Svidjelo mi se zaista da se tu e, pravi e, razlika između izbjeglica i migranata. Jer izbjeglice pokrivaju konvencije i sporazumi čija je potpisnica Europska unija. A ponekada se sve to ne poštuje i zato treba o tome govoriti. E, čujemo također da postoji u ovo vrijeme velik broj ljudi u pokretu i to je time značajnije što već dugo nije bilo pokreta tolikih razmjera prema Ujedinjenim narodima od kraja drugog svjetskog rata. Ali gdje je tu iskonski grijeh? Situacije i intervencije iz 2003. godine gdje su, e, je došlo do velikog ludila u e, na Bliskom istoku i Srednjem istoku. Naime, neki su u vojnici jednostavno načinili crte na kartama i e, namiravali razrušiti neke e, neke neke države na tom dijelu svijeta i jednostavno na taj način su prouzročili pokrete ljudi u tom dijelu svijeta i mislim da tu vidimo neuspjeh Europske unije. Htio bih da damo potporu Libanonu. Libanon je mala zemlja sa 6 milijuna stanovnika, na čijem tlu sada e, se nalazi 2 milijuna izbjeglica. A isto stvar vrijedi da Siriju koja je ranije bila prihvatila 2 milijuna Iračana. Naravno, mi se ne slažemo međusobno E, i jasno je da postoje i neke e, ekonomske neravnoteže, ali moramo se nositi s tim fenomenom i kako bismo u tome uspjeli, moramo raditi sa zemljama u našoj okolini. Mi e, ne dajemo potporu nekim zemljama, kao što je, na primjer, Grčka vezano za prihvaćanje izbjeglica. Postoje neke stvari s kojima se ne mogu složiti. Govori se o politici sigurnosti i obrane, govori se o NATO savezu. NATO je zaista bio vezan za Libiju. Ja ako gledam na povelju Jedinih naroda, mislim da ne bismo se trebali zalagati za vojne intervencije, naročito one koje su protivne međunarodnom pravu. Ne smijemo zaboraviti niti ono što je načinjeno u okviru operacije Mare Nostrum. Podsjećamo se tu i na brojke onih 150 e, tisuća mi sada se zalažemo za sigurnost više nego li što se usmjeravamo na ljudska prava i ljudskih prava. Hvala sada gospođa Šlajn. Hvala, zahvaljujem se izvjestiteljima na značajnom izvješću. Osobno sam prilični skeptik kada e, gledam na to u kojem pravcu idu politike Europske unije Jasno je da nakon dogovora s Turskom, nakon okvirnih partnerstava s nekim europskim, e, nekim afričkim zemljama, Eto, sada u izvisnoj mjeri postoji tendencija eksternalizacije naših branica. Osobno mislim da to problem neće riješiti i jednočavno će nam problem biti manje vidljiv i manje ćemo imati mogućnosti djelovanja. Kolege, postoji problem s koherentnošću. U rujnu sam bila u Njujorku kada smo raspravljali o tim pitanjima na prvom sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o izbjeglicama i migrantima taj se sastanak na vrhu organizirao temeljeći se na činjenici da 86% svih raseljenih osoba su prihvaćene u e, u e, zemljama u razvoju. Dakle, ovo nije pitanje europske prirode, ali kako možemo biti vjerodostojni, a vjerodostojni ako mi tražimo da se bolje podijeli odgovornost za to pitanje u svijetu, a mi sami nismo se u stanju dogovoriti o tim pitanjima i pokazati to kod kuće. Pogledajmo što se događa u Srbiji. Nije mi potrebno da mi kolega iz Nacionala kaže da je to nepodnošljiva situacija. Naravno da je. I već godinama šest e, država članica se bavilo i rješavalo 80% zahtjeva za azilom gdje je tu jednako dijeljenje tereta. Ne izmišljam ja to jer to piše u člancima 78. i 80. naših temeljnih ugovora. Dakle, to je problem koherentnosti. Kolega iz Pronacionala kaže tu je problem pravde, ali e, pravda i temeljna prava su dvije povezane stvari. Ne mogu se E, razdvojiti i tražiti međunarodnu zaštitu dio je temeljnih prava i pravde. Mi imamo odgovornost prema ljudima koji bježe od ratova, poteškoća i diskriminacije različitih vrsta. Naravno, svatko može izaći na ulice i e, prosvjedovati kako e, je Europa sada u stanju invazije. Ali postoji i mogućnost da se Europska unija odgovornije ponaša i pomože ne tim ljudima da se nose sa svakodnevnim problemima. Pa ti, ima ljudi koji se boje, da, ali ne možemo koristiti migrante kao žrtveno janje i kako bismo se sakrili iza toga umjesto da preuzmemo našu odgovornost. E, koga treba kriviti za takvo siromaštvo? Da li stvarno mislite da su to migranti? Bojim se da mi ovdje slikamo sliku koja ne odgovara stvarnosti, jer stvarnost je puno gora. Zašto ti ljudi bježe? Želite im pomoći kod kuće? Pa onda moramo prestati sa poreznim politikama europskih tvrtki koje afričke zemlje koriste kao porezne rajeve. Znate li e, da je to afričke zemlje koštalo e, trilijun dolara, bilijardu dolara koje naše tvrtke nisu platile u vidu poreza, dakle one su izbjegavale porez. Isto tako treba prestati s trgovinskim sporazumima koje imaju veliki utjecaj na zemlje u razvoju. Prestanimo e, crpiti njihove sirovine. Možda bismo trebali o tome porazmisliti. Hvala lijepa. A sada bih dao riječ supredsjedencije gospođi McEvan da zaključi sastanak. Hvala i ja čestitam eh, gospodinu McAllisteru na izboru za predsjednika odbora AFED. Eh, hvala svim kolegama na eh, svemu što ste napravili u izradi sedam kompromisnih amandmana kojima će se sigurno olakšati glasanje sljedeći tjedan. Još samo par riječi. Moramo, kada budemo sljedeći tjedan glasali, moramo jasno reći kakva je poruka Europskog parlamenta. Moramo na četiri ili pet točaka koje će biti vrlo bitne kako bi ljudi saznali što Europski parlament misli o tome. Jer AFDV se bave tim pitanjima tek od prije godinu dana. Do sada e, su se tim pitanjima bavili odbori kao što je LIBE. A svi su ovi aspekti vrlo važni, naročito proračunski aspekti. E, glasat ćemo o tome na 31. E, siječnja na zajedničkom sastanku u 16 sati. Dakle, to će biti vrlo, vrlo važno glasanje. Sada predajem ponovno riječ predsjedatelju odbora AFET koji nastavlja ovim svoj sastanak. Hvala. Evo sada imamo li nešto pod točkom razno na zajedničkom sastanku odbora AFET i DEVE. Nema, želim kolegama iz odbora DEVE vrlo uspješan dan. Gledam na sat, već je 10.30 i možemo nastaviti s redovnim sastankom odbora AFET. Prelazimo sada na desetu točku dnevnog reda, razmjena mišljenja o sadašnjoj situaciji i sve više veće napetosti na Zapadnom Balkanu. Prelazimo dakle na točku dnevnog reda, odnosno na tematiku koju je pokrenuo kolega iz odbora AFET, Ivo Vajgal on je sugerirao da treba raspravljati na ovom odboru o najnovijim događanjima na Zapadnom Balkanu. Mislim da se svi slažemo da je tema vrlo bitna, jer uočavamo da među zemljama na Zapadnom Balkanu u proteklih nekoliko dana i tjedana ima sve više napetosti. Vrlo često smo na ovom odboru rekli da se ta regija nalazi u srcu Europe, oko nje se nalaze mahom države članice Europske unije. A naravno da sve što se događa u neposrednom susjedstvu se jako odražava na države članice, naročito u, dobu u doba previranja. Dakle, sve se to odražava na Europsku uniju. Sve e, države u e, regiji imaju problema sa nepotpunim pomirenjem, e, krhkim suživotom, e, islamskom radikalizacijom, sve većim utjecajem Rusije, nedovoljnim političkim dijalogom, nedostatkom slobode medija te sve većim e, socioekonomskim problemima. I tu su neki događaji tome pridodali E, primjerice spori između Srbije i Kosova o takozvanem e, slučaju vlaka, e, zatim situacije u Makedoniji, sve veća etnička polarizacija u Bosni i Hercegovini, navodni pokušaj puča na dan izbora u Crnoj Gori, te ruski utjecaj i manipulacija. Treba dakle raspravljati o tim pitanjima, o tome kako se mogu iznaći rješenja za tu krizu, izlazak iz krize i o ulozi Europskog parlamenta. Zahvaljujem eh, gospodinu Vajglu da je eh, htio eh, tu temu predložiti za dnevni red i sada bih molio da koordinatori naših klubova o tome govore. Za početak koordinator Europske pučke stranke gospodin Preda. Hvala puno što ste mi dali riječ. Ja ću ovdje govoriti i kao koordinator e, kluba zastupnika, kao i izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu. I iz jednog i iz drugog razloga drago mi je da ćemo danas voditi raspravu o Zapadnom Balkanu. da ćemo raspravljati o odnosu koji imamo s tim zemljama. A interes koji danas iskazujemo za napetosti koje su i dalje vrlo prisutne u toj regiji, možemo ih objasniti na dva načina. Prvi razlog jest da je činjenica da u tim zemljama vlada značajna kriza demokracije. Izborno tijelo i dalje privlače etnonacionalističke politike. A e, etnički e, raskol je taj koji uvijek privlači glasove nacionalističke retorike dominiraju političkom raspravom. S druge pak strane, Rusija sve više utječe na situaciju u toj regiji. E, I to tako što e, insistira na etničkim i nacionalnim aspektima politike koje su jako dominantne. U Bosni i Hercegovini vidimo kako Rusija utječe na politiku te zemlje, naročito u Republici Srpskoj. Nekoliko dana prije nezakonitog referenduma, oprostite samo malo, gospodine Schaffhaus, možete li možda e, nastaviti raspravu izvan dvorane, da ne prekidate, ne ometate gospodina Predu. Gospodin Preda, izvolite. Evo, počela sam govoriti o tome da nekoliko dana prije održavanja referenduma u Republici Srpskoj, dakle prije nekoliko mjeseci, da je e, Rusija izrazila veliku potporu e, tom referendumu koji je bio protivan ustavnim odredbama. S druge strane, u Bosni i Hercegovini možemo uočiti i pozitivne pomake. Jučer je Denis Vizlić bio u Beogradu i e, sudjelovao u dijalogu sa susjedima. E, problem je da se tu e, sve ispremješalo i da se bojimo da ponovno ne dođe do eksplozije u toj regiji od 2014. godine, dakle početka našeg parlamentarnog saziva, govorimo da e, do proširenja će doći kasnije. A e, na koga se to odrazilo tamo? I e, kakva je situacija i u našim zemljama gdje se E, podupire kriza demokracije koja postoji u toj regiji. Hvala gospodine Predajevo. Dragi kolege, e, kao uvijek kada govorimo o pitanje Zapadnog Balkana, puno vas se javlja za riječ i zato vas molim da ne govorite dugo kako bi veći broj kolega mozeo uzeti riječ. Sada dajem riječ gospodinu Piculi u ime kluba e, Predsjedniče, <clears throat> drago mi je što je ova tema došla na dnevni red Vajnsko-političkog odbora Europskog parlamenta jer smo uvijek ovdje otvoreno, iskreno i s argumentima raspravljali o političkoj situaciji, političkim odnosima na Zapadnom Balkanu koji e, sigurno, kao što smo više puta istaknuli, zaslužuje europsku budućnost. Pri tome smo vrlo jasno isticali da e, pružena ruka članica europske unije mora naići jednako tako na pruženu ruku političara koji voljom naroda izbornim procesom preuzimaju odgovornost da njihove države svake godine vrlo zorno e, reprezentiraju i dokazuju napredak koji se mjeri prije svega sposobnošću da se usvajaju europski standardi ne samo na unutarnjem političkom planu nego prije svega gradeći E, odnose e, suradnje i stabilnosti na cijelom tom području koji je još do nedavno prolazio kroz e, doista ratna iskušenja, ratna razaranja i na tom osnovu nije lako predvidjeti svaki put politički napredak jer neko pitanje zaostalo iz tog perioda uvijek može pokrenuti događaje koji mogu ugroziti tu istu stabilnost. Ja bih rekao da stabilnost na Zapadnom Balkanu danas ovisi o rezultatu dva sučeljena suprotstavljena procesa dakle postupnog napretka svih država regije na putu integracija u europsku uniju ali procesa koji ugrožava napredak u ime jačanja interesa i vrijednosti koje su suprotne eurointegracijama. kada govorimo o linijama podjela <clears throat> ja ih prije svega vidim unutar pojedinih država zapadnog balkana a onda sukob proeuropskih i ovih drugih snaga lako može se odražiti i na međudržavne odnose a što je i neposredan povod ovom našem današnjem sastanku pogotovo nakon slučaja vlak koji je mogao i još uvijek može zapravo ugroziti postupni iako vrlo spor napredak u odnosima između e, prištine i beograda napredak svih zemalja posljednjih godina je vidljiv i on je neporeciv ali nije takav da ne bi mogao biti ugrožen lošim razvojem kakvim svjedočimo u posljednje vrijeme. <clears throat> Stabilnost i suradnja država na Zapadnom Balkanu e, prolazili su kroz vrlo ozbiljno iskušenje tokom izbjegličke krize, ali i serije parlamentarnih i drugih izbora e, tokom 2015. i 2016. godine. Naizgled nije se ništa promijenilo na strani Europske unije, pogotovo u politici evo prema Bosni i Hercegovini i njezinim novim pristupom, ohrabrivanjem i otvaranjem novih poglavlja Crnoj Gori, Srbiji, ali i stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na Kosovu. Međutim, e, čini mi se da sav taj napredak ovoga trenutka pokazuje znake e, lomljivosti, odnosno može biti ugrožen. Zato pozdravljam današnji sastanak kojeg će voditi vodstvo Kosova i Srbije ovdje u, Briselu, kako dalje, jer odnos između Prištine i Beograda, ali jednako tako situacija u Makedoniji kao i u Bosni i Hercegovini ovoga trenutka nisu dovoljno osigurani da ne bi mogli svjedočiti ozbiljnom pogoršanju e, međudržavnih odnosa, što će doista onda implicirati i njihov euro, integracijski put u budućnosti. Hvala lijepo. Thank you. Mr. Hvala. Sada gospodin Ljubom slovensko Hvala lijepa. Ja ću govoriti na slovenskom i to zato što mi je ta tema jako, jako važna. A sama po sebi je ta tema vrlo delikatna, jako osjetljiva stvar na svakom pogledu. Kao što znate, ja dolazim iz tog prostora šire gledano, na kojem su se događale stvari koji, događaju se stvari koje nas stvarno mogu zabrinjavati i trebaju zabrinjavati i o kojima trebamo pravovremeno početi otvoreno razgovarati. Naime, ovako kako se sad ovaj razvoj na Balkanu događa u proteklih 30 desetak godina, baš pokazao da od male iskre može nastati ogroman požar. I zato da vam kažem prvo zašto sam ja i povukao tu i pokrenuo tu inicijativu da se ova stvar stavi kod nas, da pitanje stavi na dnevni red. U parlamentu trenutno se kod nas radi na izvješću o napretku e, država Zapadnog Balkana na jugoistoku Europe. I u svim tim izvješćima koja se rade, mi kao izvjestitelji polazimo E, ja sam, kao, mislim, u tome sudjeluje predsjednik ovog odbora, ja sam izvjestitelj za Makedoniju, kao što znate, naš predsjednik za Srbiju. Dakle, i još čitav niz drugih kolega koje ostalim zemljama izvješćuje. Mi, dakle, svi polazimo od ove želje da se integracijski proces, eurointegracijski proces sa tim zemljama nastavi. A kod nekih država je to ujedno i proces integracije u NATO. I to sad ne samo zato da bi to donijelo, bilo na dobrobit svih tih država i njihovih naroda, nego i da se i taj dio Europe kroz njihovu integraciju stabilizira kroz stabilizaciju tih zapadno-balkanskih država. E sad sve ono što postoje od disonancije, od različitih nesuglasica ili čak sporova među tim državama koje, što postoji, to sve djeluje kao prijetnja koja bi mogla zaustaviti taj proces integracije i stabilizacije. Zatim pitanje političke potpore e, sve ovo što se sad događa bi moglo upravo tu političku potporu smanjiti za i to i u našim zemljama Evropske unije moglo bi smanjiti političku potporu za proširenje Evropske unije na taj dio Europe i kontinenta i što je bi to moglo dovesti zapravo do, kraja, do, do, do prekida tih integracijskih tokova. Stoga je moja želja da se pravovremeno posvetimo tim problemima i sve upozorimo na ono što se zbiva. Neki elementi su ovdje već navedeni, neki elementi su ono, onoga što se događa u najnovije vrijeme i što nam daje razloga za zabrinutost. U, dakle, u bivšoj državi bivšoj državi koja je tu postojala. Postojala je, objavljena je jedna knjiga koja se zvala Rat je počeo pola osam. Ta knjiga je govorila o tome kako se na Balkanu sve zapravo sukobi započinjali verbalnim ispadima zatim govorom mržnje i poticanjem, poticanjem i huškanjem na različite stvari. A puno tog govora, puno tog poticanja na različite daljnje sukobe smo u zadnje vrijeme mogli čuti i biti svjedoci, ako hoćete, u izravnim medijskim prijenosima. Pročitali smo puno tog u novinama. Nažalost, nažalost su se i vrlo, vrlo prominentni predstavnici politike u tim državama angažirali i sudjelovali u takvim verbalnim ispadima. Ja imam nekoliko tu izjava posebno markantnih koje su u zadnje vrijeme uslijedile, neću sad to sve pročitati, ali vidite, mislim da je najzabrinjavajuće, najgore stanje bila upravo u za, sa ovim vlakom, kad je srbijanski predsjednik govorio o neposrednoj opasnosti rata i o njihovoj spremnosti da uđu u takav rat. Dakle, takve spremnosti je bila i na drugim stranama, u svakom slučaju previše, puno previše za naš duševni mir. Hvala. Hvala lijepo. A evo sad imamo još koliko govornika. šest, sedam, osam, dosta ih ima, samo da znate. Sljedeći je gospođa Lunaček, Ulike Lunaček, izvolite. Hvala. Ja sam jako sretna što vodim ovu raspravu, dakle puno hvala Ivo Vajglu da je to inicirao, jer i mene brine sve ono što se trenutno događa i to ne samo u zemlji koju ja najbolje poznam jer sam izvjestiteljica za Kosovo, nego i odnos između Srbije i Kosova, ali isto tako i drugim zemljama Zapadnog Balkana, recimo Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Prema tome te brige koje su ovdje ocrtali moji kolege i mene muče. I mislim da kao Europski parlament iz Evropske unije cijela Unija, moramo biti puno jači. I to svi mi skupa. Parlament, komisija i vijeće. Moramo biti puno čvršći u zahtjevima svim tim vladama, ali i drugim akterima u šest ovih zapadno-balkanskih država, da se doista fokusiraju na evropske vrijednosti, evo nemam druge riječi, ne znam kako bih to drugčije bolje rekla. Jer vidite, jedna od, jedna od upravo najvažnijih stvari cijelog procesa proširenja, jedna, da kažemo, glavna bit onog što je učinilo jakom Evropsku uniju, je upravo to. Dakle, nadrastanje nacionalističkih prijetnji, nacionalističkih tenzija koje su i recimo u prošlom i pretprošlom stoljeću u Europi bile jako glasne i dovele do najvećih katastrofa. A to, da to nadrastemo i nadjačamo, to dakle implicira dobro susjedske odnose. Čak i među državama koje su još prije samo nekoliko, možda jednog ili dva desetljeća bili oružano sukobljeni i bili su parnici u ratu. Međutim, ovo što se sad događa u zadnje vrijeme, zadnjih mjeseci toj regiji, pa tome još pridodamo činjenicu da je gospodin Trump izabran za američkog predsjednika, onda vidimo zapravo da jačaju evropski radikalni nacionalistički pokreti, da jačaju upravo oni ljudi koji ne trpe nikoga koji ima, govori drugim jezikom ili ima drugu vjeroispovijest ili drugi etnicitet. Unato činjenice da su bili u bivšoj Jugoslaviji svi skupa u jednoj državi, unatoč tome što su svi oni samo ljudska bića. I upravo o tome trebamo govoriti, o tom fundamentalnim, sukusnim stvarima. Evo, baš pogotovo s ljudima koji su došli k nama i živjeli isto u toj bivšoj državi, bivšoj i ja ne želim, da se ne, nemojte me krivo shvatiti, ja ne želim da se vrati bivša Jugoslavija. Ne zazivam ja taj povratak, ali što ja želim? Želim da imamo čiste odnose, susjedske odnose. Jer e, kako recimo ovo pitanje sa vlakom, ovaj incident, taj vlak koji je poslan iz Srbije u, na Kosovo prije nekoliko dana i na kome je svuda bilo ispisano toliko jezika Kosovo i Srbija i unutar samog vlaka i popraćen je bio vlak ekstremno nacionalističkom retorikom sa srpske strane. To se jednostavno ne može činiti, to se ne radi, a to cijeli vlak je bio projekt i financiranje direktno od srpske strane. Zbog toga sam jako sretan da se sad vodi ponovno dijalog između kosovske i srpske strane ovdje usred Brisela. Međutim, moramo jačati pritom one koji žele evropske vrijednosti u tim zemljama, humane vrijednosti. I zato bih voljela da se mi danas fokusiramo na to što mi kao Europski parlament možemo činiti kako bi postigli veću i bolju suradnju. Postoji recimo jedan projekt za regionalnu suradnju mladih i razmjenu mladih između svih tih država i to u formatu Berlinskog procesa. Zatim treba nam više televizijskih programa, povijesnih udžbenika i knjiga koje razmatraju one stvari kako dobri susjedi zajedno idu u budućnost i kako konstruktivno surađuju, a ne da se vraćaju u povijest i vraćaju i posežu za nasiljem. Jer to je ona regresija koju se ne možemo priuštiti. Hvala lijepo, gospođo Lunaček. Sljedeći govornik je gospodin Schaffhauser. J'entends Evo, slušam e, što je gospođa Lunaček rekla o evropskim vrijednostima. Pitam se, jesu li nas evropske vrijednosti tjerali da bombardiramo u Srbiji kako bi napredovala demokracija? Jesu li to evropske vrijednosti? Pitam se isto tako, jesu li nas evropske vrijednosti Jesu li one bile te koje su nas e, ponukale da priznamo Kosovo, koje nije još uvijek priznato od strane svih međunarodnih organizacija i da iz mafijaške države načinimo državu. Jesu li to europske vrijednosti? Čujem kako kolegica osuđuje nacionalizam. Ja to govorim kao predstavnik zemlje koja ne priznaje Kosovo, ali reći državi koju ujenjeni narodi priznaju, reći da nije priznata, mislim da nije u redu. Gospodine predsjedniče, trebate to prekinuti. Kolege, ja sam navikao na e, izjave gospodina Schaffhäusnera i htio sam pričekati da sve sažmem poslije jer ne želim ne želim e, slušati te stvari ali molim vas, sve europske države morate s jednakim poštovanjem tretirati i ne možete tako govoriti o Kosovu. Možemo li sad nastaviti bez nazivanja Kosova onako kako se vi to učinili? Gospodine predsjedniče, pa ja mogu govoriti u floskulama, ali stvarno se time neće promijeniti, jer eh, neke eh, tajne e, službe iz Njemačke su to pokazale i jednog će danas sva istina izbiti na vidjelo. Možete reći činiti što god želite, ali stvarnost se ne mijenja. E, možete osvojiti nacionalizam. Naravno da je bilo problema s nacionalizmom. Vraćam se europskoj povijesti 1870. E, i 1918. kao ni 39. ni 40. nije Francuska pokrenula te agresije. I točno je da smo na francusko-njemačkom pomirenju osnovali osno, zasnovali Europu, ali odgovornost nije e, na svima ne možemo osuđivati Francusko, Možemo osuditi nacionalizam, ali ne bilo koji nacionalizam, ratoborni nacionalizam, onaj koji vodi do ratova. Ali ne smijemo sve trpati u isti koš, ne možemo sve nacije trpati u isti koš. Vraćam se sada na Jugoslaviju. I kod Habsburgovaca i e, kasnije za vrijeme Jugoslavije postojala je tendencija da se stvori jedinstvo i federacija. Mi smo to jednostavno e, demontirali. E, ne smijem vas podsjećati sad na povijest i vidjeti gdje je pokrenut sav taj proces. Ponovno se vraćam na pravdu. Moramo pravedno gledati na stvari. I moram reći da svi tražimo da se poštuju manjine. Ali Srbi u Bosni i Hercegovini, vjerojatno to možete i shvatiti, a oni u nekim dijelovima Bosni i Hercegovine predstavljaju do 40% stanovnika. gospodin predsjednik intervenira E, vi, e, vaše je vrijeme isteklo, gospodin Schaffhauser. E, dopustite i oporbi da se izrazi, nemojte predsjedavati kao gospodin Brok. Gospodine kolega, imaju svi ista vremena. Sada je gospođa Šujca. Gospodine Kalister, dijelim stajalište koje je izrazila gospođa Lunaček ovdje, samo to bi bilo točno kad vi priželjkujete razne mehanizme, emisije, razmjenu studenata i to je sve lijepo. Kad, bi njihovi lideri bili na tom tragu. Ja sam e, stajališta da su narodi na ovim prostorima jugoistoka Europe ili zapadnog Balkana i čak i ankete pokazuju da su skloni Europskoj uniji i da još uvijek e, je većina za Europsku uniju. Problem je komfora i konformizma e, njihovih čelnika. Ono što, ja ću vrlo uopćeno govoriti obzirom da dolazim iz Hrvatske isto s tih prostora i ne bih željela upasti u zamku da nekoga favoriziram. Međutim, činjenica da autoritarne tendencije i gledanje prema Rusiji predstavljaju veliku opasnost na ovim prostorima. Isto tako postoje autoritativne tendencije kad se radi o slobodi medija u nekim od zemalja. Također, e, ukoliko mi kao Europska unija, ali naravno tu mislim prije svega na Europski parlament, ne pokažemo volju i e, da smo spremni pratiti političke procese u ovoj regiji dogodit će se daljnja regresija demokracije. Dakle, e, lijepo je da mi imamo izvješće svake godine i da e, ocjenjujemo stanje napretka, međutim to nije dovoljno. Potrebno je da Unija bude prisutna u regiji i jedino na taj način ja sam uvjerena da možemo pomoći da se održi stabilnost. Dakle, ne možemo sebi priuštiti da zanemarimo Zapadni Balkan. To je ono što se zna često reći birokratskim rječnikom nije više visoko na dnevnom redu Europske unije proširenje Zapadnog Balkana. To ne smijemo upasti u tu zamku jer jedini način da se tamo održi mir i red jest upravo prisutnost Europske unije i to je već dokazano i kod Slovenije i kod Hrvatske i ja se nadam da ćemo pomoći da i u ostalim zemljama e, bude tako. Obzirom da imamo na umu da je Brexit postao glavna tema nama ovdje, prijeti latentna opasnost da mi naše interne bavimo se internim debatama o budućnosti Europske unije, a ne bavimo se više Zapadnim Balkanom. Mislim da bi to bilo jako loše. Dakle, ne možemo si dozvoliti luksuz da zaboravimo Zapadni Balkan, a uvjerena sam da je, da je proširenje i članstvo u Europskoj uniji veliki motivator svim ovim zemljama. Ovo što se posljednjih e, dana događalo, već je spomenuto, mislim da su provokacije i vrlo često služe za interne potrebe njihovih izbora u njihovim zemljama, zato mislim da možda je to dobro što je gospodin Vajgl e, i zahvaljujem gospodinu Vajglu što je inicirao ovu raspravu međutim dobro je da mi to pratimo ali ne, vjerujem da to može eskalirati ukoliko mi budemo prisutni. ja vjerujem da je e, članstvo u europskoj uniji vrlo važno da je to način na koji možemo ujediniti e, ove zemlje na način da postanu stabilne i da je to jedini način njihovog e, prosperiteta. Hvala lijepa. Hvala. A sada Ja vrlo budno pratim sve što se događa u toj regiji koja je jako leže na srcu i zato sam sretna zbog današnje rasprave. Naravno da je ova rasprava emocionalna jer ne možemo mi koji to promatramo ostati e, šutjeti. Znate, imam puno kontakata sa mladim ljudima iz te regije, oni se osjećaju loše, frustrirano, smatraju da su zaboravljeni. A ono što promatramo oko njih je sve veći odliv mozgova i sve veći nacionalizam koji preostaje iza njih. Kad govorite s ljudima, posebno onima koji žive duž, uz granice, onda će vam ti ljudi reći mi zapravo dobro živimo jedni s drugima uz granice, mi koji se dobro znamo, ali političari su ti stranke koje nas dijele. I stoga mislim da je ovo prilika koja zove nas da posebno u tom balkanskom kraju interveniramo kako bi spriječili dalje jačanje nacionalističkog diskursa. Jer to je jako opasno, to podsjeća na onaj nedavni rat, na međunacionalnu mržnju, na nasilje i na krv. Prema tome mislim da moramo biti prisutni i nažalost naravno da ne mogu ostati ni ja ne mogu ostati bez riječi, ne mogu ne komentirati ono recimo i ovaj incident sa vlakom. Ono što je trebalo zapravo e, pridonijeti smanjenju tenzija između Srbije i Kosova je zapravo se pretvorilo upravo suprotno, postala je živa jedna provokacija i jedan revival, jedno ponovno oživljavanje već davno viđenih stvari i jačanja tenzija između Kosova i Srbije. A isto tako se događa svašta i u Bosni, u onim teritorijima koji su idu prema Hrvatskoj, ali i sa Srbima isto tako, a isto tako imamo i probleme u Makedoniji kad je Grojevski napao zakladu Soroševu i onda sve druge stvari i gdje je opet pokazalo se jačanje njihovog nacionalizma. Prema tome to nimalo ne pomaže pomirenju u regiji, otjera zapravo mlade ili u frustraciju ili da napuste zemlju i nikom ne vodi. Prema tome, ako sam ja sretna da se nastavlja danas u Briselu dijalog između Kosova i Srbije, jer je krajnje vrijeme za iskrene otvorene riječi i krajnje vrijeme da se političari suzdrže od opasne retorike koja ugrožava čitav Balkan, ali i Europu ako gledamo šire. Hvala. Hvala, gospođo Fajon. Mi imamo još 1, 2, 3, 6, 7, 10 govornika koji su preostali. Zatvaram list popis govornika, vi ste se javili ko se javio i sad ćemo ići vrlo strogo ograničiti vrijeme, intervencija vrijeme koje možete govoriti na dvije minute. Sljedeći je gospodin Jurek iz ECR, iz ECR-a. Izvolite. Hvala lijepa. Htio sam se vrlo kratko osvrnuti na ono što je rekao gospodin Schaffhauser. Ne dijelim njegovu analizu rata u Srbiji. Istovremeno želim prosvjedovati i protiv reakcije većine i e, izražavanja mišljenja manjina e, koje su legativni. Što se tiče e, proglašavanje E, neovisnosti Kosova je e, nešto što je sporila Španjolska, peta zemlja po veličini u Europskoj uniji. Jer e, mislim da je u Europskoj uniji to trebalo biti predmet otvorenog otvorenih rasprava. Nedavno je zamjenik predsjednika vlade Kosova Branimir Stojanović e, prosvjedovao protiv oskvrnjavanja e, pravoslavnih manastira i crkava. Prema tome e, moramo paziti kako vodimo raspravu protiv takozvanih nacionalizama. Hvala. Hvala. A sada gospodin Radoš iz Alde. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, ja zahvaljujem kolegi Vajglu na otvaranju ove rasprave koja je vrlo pravovremena, aktualna i vrlo važna. Ja ću u početku navesti nekoliko ilustracija od niza e, primjera govora koji je zabrinjavajući na Zapadnom Balkanu. Danas, kao što znate, započinje nova runda razgovora između vodstva Srbije i Kosova ovdje u Brislu. Na taj razgovor srpska delegacija dolazi sa izjavama kako je pripreme za zaustavljanje vlaka provokacija, a ne samo slanje vlaka je provokacija. U delegaciji se nalazi predsjednik Republike Srbije koji je prije nekoliko dana izjavio kako želi ići u rat na Kosovo, kao što je to svoje radio u Hrvatskoj. E, istovremeno na predizbornim skupovima stranke predsjednika vlade, glavna zvijezda je Veselin Ivančanin koji je osuđeni ratni zločinac za ubojstvo 200 ranjenika iz bolnice u Vukovaru. Možete zamisliti kako se to prima u hrvatskoj javnosti. Dakle, situacija je vrlo komplicirana. Europska unija nije sposobna već deseta godina riješiti krizu u Makedoniji, pitanje oko imena. Jednako tako eh, predstavnici albanskih stranaka u Makedoniji odlaze na konzultacije u Albaniju, dakle i tu se otvara jedan novi problem. Europska unija definitivno nije u stanju eh, riješiti pitanja sa kojima se suočava. Ni danas ako bi došlo do potrebe prevencije sukoba, naše borbene grupe i naša politička volja nije dostatna da to učini. Hoće li to opet morati učiniti neko drugi? Da li ćemo se suočiti sa novom podjelom interesnih sfera na Zapadnom Balkanu kao što je to bila u Jalti samo ovoga puta bez Velike Britanije i bez Winstona Churchilla. Dakle, situacija je krajnje ozbiljna i sigurno treba snažni e, snažniji angažman Europske unije. Zapadni Balkan je prvi prioritet e, Europske unije i stoga je potrebna puno snažnija prisutnost Europske unije na tom prostoru. Hvala Hvala. sljedeći naš govornik je stručnjak upravo za Zapadni Balkan. A hvala vam lijepa. Evo najnoviji razvoj događaja na Zapadnom Balkanu. Stvarno je pravi izvor za brige za sve nas i neću sad sve nabrajati pojedinačno jer ovdje već sve kazano. Zbog toga mogu samo pozdraviti ovu raspravu koju danas vodimo. Ali što da mi učinimo? Dakle, vidimo da se bilateralni problemi u toj regiji jednostavno neće nestati. Nama treba jedan vrlo senzibilan pristup, ne samo za političare u regiji, nego moramo paziti na jedan diferencirani i nježan pristup i za nas, dakle, vrlo osjetljiv prema za nas sve u parlamentu. Kad pogledamo ova izvješće parlamentarno, onda ne vidim kakav bi se koji bi logičan zapravo proces bio da se riješe sve veći bilateralni problemi koji se iznose. I e sad e, rješenje za tu regiju i cijeli taj e, je upitan zato što se integracijski proces cijeli usporava i naš kredibilitet parlamenta europskih institucija je tu dolazi pod pitanje. Vidimo da je onda zatim i ovaj opći porast populacijskih e, retorika i pokreta isto stigao i do Zapadnog Balkana ponovno. Mi u svakom slučaju moramo biti jako oprezni kod svih naših sljedećih koraka. Moramo smiriti situaciju i ponuditi pomoć svim proevropskim snagama u toj regiji. Evropska unija bi još uvijek mogla djelovati kao transformativna snaga u regiji. Kad pogledamo recimo na ovaj primjer Srbiju, Albaniju, Crnu Goru gdje se postoje reforme i one polako, ali sigurno ipak se razvijaju. Prema tome mi imamo šansu da da izvršimo utjecaj mnogim dijelovima regije. Mnogi članovi ovog visokog doma su bili vrlo aktivni, politički aktivni kako bi poticali reforme u tim zemljama kako bi pomagali grana opću dobrobit svih tih građana u zemlji. Ali moramo više učiniti. Čitava Evropska unija bi trebala poslati signal da je proširenje još uvijek važna točka našeg dnevnog reda. To je jedan proces koji je vrlo piplji, vrlo konkretan i koji treba se nastaviti u toj regiji. Jer inače će se sve ono što se sad događa u regiji biti tek početak i uvod u jedan puno gori, oštri i ružni sukob. Hvala. A hvala lijepo, dragi Edward Kukan. A sada, gospođa Sofro. Hvala. Doista, stabilnost jugoistočne Europe se ponovno dovodi u pitanje. Tenzije su vrlo visoke u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovo najnovije stvari se odnose na entitet e, i mislim i na entitet Republike Srpske, međutim tenzije su puno šire. I mislim da to proizlazi zapravo iz ovih javnih poruka koje šalju Srbija, ali i Crna, Bosna i Hercegovina i posebno su idu prema Hrvatskoj. I mi znamo da je iz, iz Srbije došlo čak nekoliko prijetnji prema Hrvatskoj. Riječ je naravno o velikim problemima i sukobima koji su nastali oko pristupa Srbije Europskoj uniji što je nastalo Hrvatskoj. Međutim, vidjeli smo da se ponovno koristi jezik koji smo već skoro zaboravili, a koristio se 90-ih, Milošević je bio tu glavni. A zatim onda ova pisma Junkera i Vučića, Vučiću je bilo vrlo dobro ali u napretku daljem bi bilo bitno da Hrvatska i dalje bude vrlo umjerena ali da evropske države i Evropski parlament iskažu solidarnost sa Hrvatskom što se tiče ove vrlo neugodne retorike koja iz Beograda stiže prema Zagrebu, kao što je to učinio gospodin Juncker. Zatim, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i njihov istup prema, studenom prema Hrvatskoj, e, došla je zapravo a pri tome je Hrvatska jedino što je činila htjela smanjiti rizik od povratka izisovih boraca Bosnu i Hercegovinu, a kroz to i cijelu Europu. To se dakle onda njihov odgovor koji je krenuo, to je nalikovo na stvari koje smo slušali isto 90. godina. Prema tome, mi moramo, i tu se onda naravno evocirao nasljedstvo i, i, što se dogodilo sa fašističkim nasadama u Hrvatskoj. Ali kao što vidite, ta, to su stvari koje su prije 30 godina još bile aktualne i ponovno su glasne. Prema tome, ne smijemo zaboraviti da neke zemlje članice jesu više pogođene od drugih ako se te tenzije nastave negativno i loše razvijati. Zbog toga potrebna je veća potpora. Hrvatska ima takvu geografsku poziciju koja je otvara čitav niz političkih i sigurnosnih pitanja za cijelu Europsku uniju, recimo duge granice sa Bosnom, Hercegovinom, Srbijom i, i sad osim te moguće nestabilnosti, Hrvatsku recimo brine i porast nestabilnosti zbog migranata i terorističke prijetnje koja je često s tim vezana. Prema tome, vrlo je važno da Evropska unija ostavi jedan neutralni posrednik u čitavom procesu. Mm, osim toga, mi znamo da tu ne treba biti ni pobjednika, ni gubitnika, jer vidimo tako je bilo i prije, kad se bivša država raspala. Bilo je vrlo teško zapravo za sve. Prema tome, mi moramo, vidimo da su od jedne umjerene politike mnogi odstupili u međuvremenu, kao što su prvenstveno Rusija, ali Turska i druge. Hvala lijepo. Sljedeći govornici će biti gospođa Salters. Hvala lijepo. Hvala vam što ste mi dali riječ. I ja pozdravljam inicijativu koju je pokrenuo kolega Weigl da bi se ovo stavilo na dnevni red AFETA. Ovo je samo Dakle, ovdje govorim uglavnom što se događa izaziva zabrinutost, a to je govor mržnje teška retorika koja koju smo već prije nekoliko desetljeća doživjeli i vidjeli smo, moramo na vrijeme spoznati te signale kako oni ne bi jačali dalje, kako ne bi doveli do oružanih sukoba kao što se to onda dogodilo i kao što su taj rat koji je onda zavladao i dan danas ima tragične posljedice. Dakle, govor mržnje, poticanje na naselje, iznošenje samo jedne istine, istine samo jedne strane, to su kao što znamo stari alatke, pozna, prepoznate alatke populizma, a svaki populizam treba imati jednog dežurnog neprijatelja, barem jednom kako bi mogao cvjetati i napredovati. I prema tome zna se da države Zapadnog Balkana sada ponovno koriste ta ista sredstva i de facto generiraju novu spiralu sve većih opasnosti. Zbog toga moramo pravovremeno reagirati. Europski parlament bi morao tu jače intervenirati. Pogotovo u potpori tolerancije, dijaloga, kako bi se smirila stanja, kako bi se u regiji. Jer incidenti do kojih dala dolazi, koji mogu zapravo još e, pojačati taj neugodan dojam da situacija na Balkanu samo eskalira. I Europski parlament mora postati ponovno prostor dijaloga i za ljude iz te regije. Tu mora biti prilika za međusobni dijalog i traženje, mirno traženje rješenja. I recimo evo sad predstavnici Srbije i Kosova pregovaraju, ali trebaju i predstavnici Srbije i Makedonije raspravljati o otvorenim pitanjima koja su još među njima, kao i predstavnici Hrvatske i Bosne i Republike Srpske i Bosne i Hrvatske i tako dalje. I mi moramo iz parlamenta djelovati na smirenje tog, te situacije. Hvala. A sada ćemo nastaviti sa slovenskim govornicima. Gospodin Peter Lev. Hvala lijepo. Mi govorimo o vrlo važnoj temi i drago mi je da tu dijelimo jedno mišljenje, a to je da je jako bitno kao prvo voditi raspravu o tome, pravovremeno sagledati cijelu priču i u tome da je to strateški važno pitanje. Mi smo na, u Hrvatskoj na zadnjoj konferenciji već razgovarali o tome i sad 17 godina nakon te prve konferencije koja je održana u Zagrebu, a tri godine kasnije u Solunu, smo već došli do te suglasnosti o tome koliko je to bitno geopolitički gledano za čitavu Europu. A onda još i nismo govorili o Turskoj i ostalim interesima koji se u toj regiji još javljaju, koji se tu preklapaju, presjecaju u toj regiji. A onda još i nije bilo još tako goruće migrantske krize koja je tome samo pridošla. Prema tome u ovoj situaciji koju sad imamo vidimo političke snage koje trče za ostvarenjem vlastitih interesa i pritom čak e, reflektiraju i zmišljaju o tome da i pređu na tuđi teritorij. Dakle, to su sve stvari koje nam nisu nepoznate. Mi smo to sve doživjeli već prije skoro 30 godina. Ovdje imamo jednu asimetrijsku sliku, imamo jednu blokadu mnogih e, normalnih pokušaja da se stvari E, smire. Zatim vidimo čitavo gomilanje groznih incidenata od onog e, srpskog vlaka do toga da recimo svako toliko negdje neki eksploziv eksplodira i tako dalje. Zato sam jako zahvalan kolegi Vajglu da je inicirao ovu raspravu. Međutim, vidite, mi moramo više učiniti. Pitanje je sad da li mi možemo tu stvoriti mir, održati mir, dati tim državama, tim zemljama bolju, jaču perspektivu, europsku perspektivu. Da li moramo naše dosadašnje ciljeve malo revidirati ili čak mijenjati kompletno? Ja bih volio da se o ovom svemu povede jedna otvorena rasprava i sa visokom predstavnicom Mogherinijem kao i sa povjerenikom za proširenje Hanom i mislim da ne može nikako ta rasprava stati ovdje i završiti sa ovim krugom razgovora u našem klubu, u našem e, afetu. Hvala, a sada gospodin Bostinaru. Hvala. Hvala vam. Ja isto tako pozdravljam to što se mi vodimo tu raspravu i pokušat ću biti vrlo kratak, ali vrlo fokusiran. Ovo što sad vidimo da se događa je zapravo nešto što smo znali od samog početka da će se dogoditi, a to, je, to su posljedice onog dugog, predugog čekanja na približavanje Europskoj uniji. Zapadni Balkan je premoren od tog čekanja i ako Europa ne bude intervenirala, tu će doći do novih eh, eskalacija nasilja. Mi ne možemo promijeniti ni povijest, ni zemlje zemljopis ni geografiju. Zbog toga moramo tome posvetiti pažnju i tom njihovom faktoru i tom toj premorenosti. A druga stvar, moramo se vidjeti što možemo stvarno učiniti da pomognemo ubrzanju evropske perspektive za te zemlje kako bi mogli u više investirati i zatim više investirati u infrastrukturu tih država da budu bolje povezani i plinskim mrežama, elektroopskrbom, ali i prometnicama. Zatim, treba vidjeti kako će se evropske članice Evropske unije koje spadaju u tu regiju šire moći više tu doista intervenirati i dati više potpore, dakle one članice Europske unije koji su dio šire te regije. Jer znamo da recimo neke zemlje članice čak i mijenjaju svoj način govora, svoju retoriku, svoje narative e, koji su obično bili kontroverzni ili su bili čak nosili jedan totalno mm, jedan gadan naboj za izazivanje sukoba u sebi, ovisno o potrebi. I to treba nadzirati i tu pomoć. Zatim, Pitanje potrebno je sve one države koje su, koje vode dijalog s nama, pozvati i podsjetiti na njihove obaveze i na taj način od njih zatražiti da prestanu sa ponašanjem koje je totalno suprotno europskoj agendi. Pri čemu ne smemo je neke države pokazivati i govoriti ove su dobre, a druge države nisu dobre, nego reći one su loše. I to moramo prestati mi činiti, jer to isto ima jako loše posljedice. I na kraju, ako nastavimo odgađati ovo, ovo da kažemo, ubrzanje evropskih integracija, onda će drugi akteri, Rusija, Kina, ali i Turska, biti vrlo time prisutnije i time nasočnije. To ne smijemo zaboraviti. Hvala. Sada gospođa Petir. Hvala gospodine predsjedniče. E, zabrinuta sam jer pristup Europske unije nije proaktivan na području zemalja e, Zapadnog Balkana, a znamo da se upravo te države nalaze pred mnogobrojnim izazovima. Interes Europske unije treba biti mir, e, stabilnost i nastavak europskog puta svih država Zapadnog Balkana i zbog toga smatram da Europska unija ne bi smjela imati dvostruke kriterije već svima dati jednake šanse. Kad govorimo o dvostrukim kriterijima spomenut ću prije svega dobro poznat primjer Makedonije koja je odavno ispunila sve kriterije za otvaranje pregovora, a već se cijelo jedno desetljeće nalazi u čekaonici. Ja evo i ovim putem pozivam e, sve institucije Europske unije da osiguraju da se otvore pregovori sa Makedonijom. S druge strane pak svjedočimo snažnoj potpori Europske unije Srbiji bez da Srbija poštuje doista sve E, kriterije i europske vrijednosti. Da je tome tako govori napad Srbije na susjedne e, zemlje, odbijanje ulaska u NATO, veliki utjecaj Rusije, govor mržnje prema susjednim zemljama i provociranje sukoba. Srbija prijeti Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu i takvo ponašanje ozbiljno doprinosi jačanju tenzija na zapadnom Balkanu. Stoga sam stava da Europska unija mora pokazati veći interes za zemlje zapadnog Balkana i pomoći im u njihovoj integraciji u Europsku uniju. Hvala Hvala lijepa. Sada gospodin Dziękuję, będę mówił w swoim języku ojczystym, bo chcę być precyzyjny, liczę, że tu... Hvala lijepo, ja ću govoriti na svom maternjem jeziku kad već imamo mogućnost prijevoda. Hvala vam. Dakle, jasna načela su zapravo ono što nam treba da znamo na što se možemo osloniti i moramo se onda pridržavati jasnih načela. Mi znamo da postoje, inače svako ima svoja načela, postoje evropska načela, postoje islamska načela, različita. Ali sad nije bitno, bitno je da imamo ta načela sa puno poštivanja međusobno, kao što je rekla gospođa Lunaček, već i da onda na taj način živimo. Međutim, kakva je sad situacija sa jačanjem nacionalizma? Recimo, primjerice, ako ste Čečeni ili ako ste Tatari, kako ćete onda sa svojim načelima funkcionirati glede ocijepljenja, odnosno aneksije Krima, kako, kako ćete tu onda gledati? I onda recimo pitanje Srbije i Kosova. Mi moramo isto tu otvoreno reći šta je nacionalizam i ko je tu sve nacionalist. I kakve se tu, šta je tu sve na snazi, što se događa recimo postoji i onda recimo pitanje ocijepljenja. Ako se Kosovo već ocijepilo, onda je pitanje zašto onda ne bi Republika Srpska se ocijepila od Bosne i Hercegovine. Ali dakle, mi se moramo odlučiti hoćemo li kojih ćemo se načela držati, ali da ih se onda i držimo. Primjerice, zašto Španjolska ne priznaje, uzmimo samo u tom kontekstu pitanje Katalonije. Katalan u Španjolskoj. Daista, kad vi kažete kao predsjednik našeg odbora na sve zemlje trebaju imati isti tretman, onda se sjetim da nije baš sve tako i nisu isti kriteriji svuda primjereni. Zašto Španjolska nije priznala Kosovo na samostalnost Kosova? Pa oni imaju svoje probleme i to se isto mora poštivati kao i kod drugih država koje to ne žele priznati. E sad, ako se napada neovisnost Kosova, onda se kaže kako idete protiv načela i politike Evropske unije. Tek toliko o tome ravnopravnom e, djelovanju. Evo, hvala vam lijepo gospodine Mika, ali vi ste sad spomenuli da sam ja govorio o Katalani, ali ne sjećam se da sam danas ujutro opće govorio o Katalani. Da, da, gospodine predsjedniče, niste možda danas ujutro nominalno, mislim verbalno izrijekom spomenuli, ali inače smo govorili o tome. Mislim da je jedna stvar puno vrlo jasna u ovom odboru, a to je da se poštuje teritorijalni integritet država evropskih članica i svih ostalih priznatih zemalja na evropskom kontinentu. Hvala, a na kraju gospodin Bogović iz Pučana. Gdje je sad? On je zadnji naš govornik. Hvala lijepo. I čestitke na vašem imenovanju za predsjednika odbora u AFET-u. Ovdje ima jako puno njih iz Slovenije koji su danas govorili, a mi jako dobro znamo da je prvi svjetski rat počeo atentatom u Sarajevu. za razliku od Europe koja 70 godina nakon tog prvog svjetskog rata se očito ponovno našla na isto mjesto. Mi znamo da je u Jugoslaviji druga stvar bila na dijelu Znamo da su u Jugoslaviju različiti nacionalizmi koji su se javili, izazvali sve ono što su izazvali i znamo do čega je to doveo. Ovdje smo različite stvari slušali, čuli. Čuli smo o različitim kriterijima, puno o različitim interesima koji su tu na dijelu evropskih, ruskih, turskih, drugih muslimanskih država koje tu sudjeluju, možda i neizravno je. E, svakako moramo podsjetiti na još jednu veliku opasnost, a to je da su strani borci koji su se išli na boriti za ISIS dobrim dijelom i velikim količinama potiču i iz Bosne i Hercegovine i ne samo dakle iz Belgije i onda kad pogledamo ponovno opet odnos današnje između Srbije i Kosova, vidimo da su tu i dalje prevelike napetosti. Zatim pogledamo situaciju u Makedoniji, jako dobro znamo da je to među političkim strankama vrlo nestabilno stanje, pogotovo onda još i kad se uzmu albanske stranke i njihov način rada unutar Makedonije. Prema tome i meni jedino što mu preostaje ovdje još da naglasim je da apsolutno podupiremo pristup Evropske unije i da se stabilizira stanje u tim zemljama. Jer kada toga ne bi bilo, kada te potpore Europske unije ne bi bilo inače u tim zemljama, te zemlje Zapadnog Balkana ne bi bile u stanju same sebi pomoć. Zbog toga tim jače podupiramo sve ove procese u Briselu, dijalog srpsko-kosovski i sve ostale. Nadam se da će to pridonijeti tome da ne dolazi još do tolikog napuštanja mozgova i mladih ljudi reproduktivno sposobnog stanovništva te zemlje, jer samo tako ćemo eventualno postići da te zemlje imaju neku budućnost. Hvala lijepo kolega Bogović. A sad na kraju rasprave bih riječ dao našim predstavnicima Europske službe za vanjsko djelovanje i dgnt Pa prvo gospođa Eichhorst. Hvala lijepo i dozvolite da vam odmah na početku vama i podpredsjednicima čestitam na izboru na čelnim dužnostima ovog vrlo važnog odbora. Kao i na tome vam želim čestitati da je rasprava o Zapadnom balkonu bila prva točka vašeg novog, da kažemo, vođenja odbora. I mislim, Zapadni Balkan, Turska i sve ove pitanje su vrlo visoko na našem dnevnom redu, u našoj službi važne pitanje, puno važnih stvari ste vi u ovoj raspravi iznijeli. I sve to pokazuje i naglašava da je potrebna zapravo jedna zajednička strateška pozornost koju ćemo mi to regiji posvetiti. Visoka predstavnica Mogherini prošlog tjedna rekla na sastanku sa ministrima vanjskog poslova na tom vijeću kako je Zapadni Balkan ostaje jedan od naših glavnih prioriteta i sve ovdje sve navedenih i poznatih razloga a ljudi u regiji dalje vjeruju u važnost integracije u Europsku uniju. Vjeruju i dalje u važnost toga da budu dio evropske obitelji, pripadaju Evropskoj uniji. Mislim da se svi slažemo u tome da je vrlo važno zato i stalno se razmjenjivati, intenzivirati posjete, držati kontinuiran dijalog i kontakte i zbog toga visoka predstavnica ponovno poziva na dijalog. Evo, nema ništa bolje, kako ona kaže, nego sjedite za stolom, razgovarajte o razlikama, o otvorenim pitanjima, o svemu što vas muči. To nikad nije bilo tako važno kao sada. I ostvarili smo čitav niz zapravo uspjeha 2016. koji se trebamo sjetiti. Dakle, podnošenje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine, otvaranje novih poglavlja pregovorima sa Srbijom i Crnom govoru. zatim e, sa Kosovom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, redovni izbori u Crnoj Gori, i kao i bivšoj Jugoslavijskoj republici Makedoniji. Sve su to uspjesi na kojima trebamo graditi dalje, a to ćemo nastaviti 2017 i to ćemo raditi zajedno s komisijom. Jer naravno da su u pitanju europske vrijednosti, ali i davanje perspektive tim zemljama. Mi imamo sve instrumente koje nam trebaju u rukama, imamo volju koja je potrebna. I znamo da je u sigurnosnom interesu, vanjsko-političkom interesu, interesu stabilnosti čitave Evropske unije da se investira u tu regiju, da se ona više još prije ubrzanjem približavanje Evropskoj uniji. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo, a sada Catherine Friend iz glavne uprave za susjedstvo. Izvolite. Zahvaljujem, hvala vam što ste mi dali riječ. Čestitam vam na izboru za predsjednika odbora AFET i radujem se našoj budućoj suradnji. Naravno i nas brinu najnoviji događaj i retorika koju možemo čuti u regiji. Svjesni smo da je riječ o izbornom periodu u čitavom nizu zemalja. Zapadni Balkan važan je za Europsku Europsku uniju, između ostalog i u svjetlu one teme o kojoj ste raspravljali neposredno prije ove teme, a to je pitanje migracija i zato je važno da ta regija ima vrlo jasnu europsku perspektivu. Komisija nastavlja surađivati sa zemljama Zapadnog Balkana i bilateralno i regionalno nastavljamo pregovore sa Srbijom, e, Crnom Gorom. E, što se tiče Albanije, razgovaramo razgovaramo o nekoliko ključnih prioriteta koji mogu dovesti do početka pregovora. Što se tiče Bosne i Hercegovine, poslali smo im njihov e, upitnik e, e, što se tiče bivše Jugoslavenske republike Makedonije E, sada smo u postizbornom e, razdoblju u kojem se nadamo da će zemlja nastaviti na putu prema Europskoj uniji. Što se tiče financijske pomoći, ona se također nastavlja, uključujući i za migracije. Ta pomoć ide u bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju i Srbiju prije svega a želim spomenuti regionalne inicijative koje se provode u sklopu berlinskog procesa i sastanka e, predstavnika šest zemalja država e, zapadnog Balkana. Nastavljamo raditi e, na pitanju povezanosti, konektivnosti i na pitanju inicijativa za mlade. O tome je govorila i zastupnica Lunaček. E, također nastojimo osigurati visok e, stupanj vidljivosti Europske unije u tim zemljama. U zaključku možemo reći kako se nadamo da e, se ova teška situacija može prevladati, naravno uz potporu Europskog parlamenta. Znamo da vi trenutačno razmatrate najnovije zaključke Europske komisije. Komisija računa na vašu dalju potporu. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani kolege, zahvaljujem na ovoj intenzivnoj raspravi, zahvaljujem i predstavnicama komisije i sada bih iznio tri prijedloga. Prvi prijedlog jest sljedeći. Neki kolege izrazili su želju da nastavimo raspravu o situaciji u regiji Zapadnog Balkana, zato molim koordinatore da na sljedeći sastanak pozovu ili gospođu Mogherini ili povjerenika Hana, a povrh toga imamo mogućnost za daljnju raspravu o ovoj temi s obzirom na činjenicu da očekujemo izvješće o napratku Srbije, Crne Gore i drugih zemalja. Također ja ću uskoro ići u Beograd i ondje ću kolegama iz Srbije prenijeti što sam jutros ovdje čuo od kolega iz različitih klubova zastupnika. Ovime zaključujemo ovu točku. Hvala vam još jednom na vrijednom doprinosu i na inicijativu inicijativi da se ovdje progovori o ovoj veoma važnoj temi. Dolazimo sada do točke 11. Vjerujem da su naši kolege i prijatelji iz Egipta već stigli u dvoranu. So, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, we now move... Dame i gospodo, poštovani kolege, dolazimo sada do točke gdje ćemo govoriti o Egiptu. U ime čitavog odbora toplo pozdravljam gospodina Ahmeta Saida, kao predsjednika odbora za vanjske poslove parlamenta Arabske republike Egipat, gospodine Said, dobrodošli u Brisel. Znam da ste se već susreli sa predstavnicima Europskog parlamenta u travnju, da ste se susreli sa nekoliko zastupnika iz ovoga doma. Naravno, nas uvelike zanimaju vaši pogledi na politički razvoj situacije u vašoj zemlji i na situaciju u čitavoj vašoj regiji. Kao što znate, Europski parlament pruža snažnu potporu Egipatskom parlamentu, vladi i e, svim njezinim institucijama u nastojanju da se postigne politička stabilnost. Europska unija je pozvala Egipat da da radi na boljem upravljanju, osobito u području pravosuđa i vladavine prava, pa nas stoga osobito zanima da danas saznamo kakav je status pojedinih pravnih instrumenata, osobito onih koji omogućavaju prosvjede i onih koji propisuju pravila za rad nevladinih organizacija u e, što se tiče nedavnih odluka Egipatskog suda da se smrznu sredstva dviju istaknutih organizacija za ljudska prava, smatramo da bi to mogao biti znak sve manjeg prostora za rad civilnog društva, e, pa nas osobito e, zanima kako stanje izgleda i želimo istaknuti svoju potporu temeljnim pravima koja su zajamčena i egipatskim ustavom. E, naravno, e, smatramo da je Egipat e, nužan čimbenik stabilnosti u čitavoj regiji i dijelimo zabrinutost Egipta u pogledu broja terorističkih napada u sjevernom Sinaju, u području Kaira, kao i napada na Kopsku katedralu. Također želimo čuti vaše stavove o regionalnoj situaciji na Bliskom istoku, a posebice u pogledu Sirije, te su sukoba Izraela i Palestine sa susjednom Libijom. Izvolite, imate 10 do 15 minuta za svoje izlaganje. Hvala vam lijepa, hvala vam što ste mi dali ovu priliku da se obratim zastupnicima Europskog parlamenta ovdje u Briselu i da malo razjasnim situaciju u Egiptu. Također bih iskoristio ovu priliku da gospodinu Mekalisteru čestitam na izboru za predsjednika odbora za vanjske poslove. Radujem se svojoj budućoj suradnji, a također zahvaljujem i gospodinu Bruku na svem njegovom nastojanju i radu u proteklom razdoblju kao i na posjetu Kairu. E, uvelike smo na tome zahvalni, koliko znamo danas nije ovdje, pa vas molim da mu prenesete naše pozdrave. E, zacijelo znate da je u proteklih e, šest godina Egipat prošao kroz čitav niz poteškoća. Prije šest godina Egipćani su izišli na ulice i e, zatražili ista ona prava koja e, su e, zajamčena i koja se poštuju među građanima Europske unije. No, veoma brzo postalo je jasno e, da je potrebno zaštititi prava i slobode i zato su Egipćani krenuli u novu revoluciju koju ja volim opisivati kao revoluciju u kojoj smo nastojali odbaciti jednu ideologiju, a ne nužno e, režim. Dakle, željelo se e, promijeniti kulturu e, muslimanskog bratstva. Bilo je potpuno jasno da Egipćani neće prihvatiti fanatičan kult eh, koji se temeljio na tom islamskom režimu i da neće prihvatiti mješavinu religije i politike. To je bio dramatičan trenutak koji će biti zabilježen u povijesti i po mom mišljenju to je bio jedinstveni trenutak u kojem su Egipćani morali odlučiti što doista žele. Od tog trenutka Teroristi su u našim gradovima i u području Sinaja izveli e, čitav niz terorističkih napada. Naš glavni tužitelj je stradao u napadu autobombom. E, ciljevi terorista su potpuno jasni. Oni žele da Europska vlada, e, da oprostite, egipatska vlada plati visoku cijenu zato što je ponovno uspostavila ustav i vladavinu prava. Kao rezultat svih tih e, napada došlo je do velikih gospodarskih posljedica i do pada vrijednosti naše valute za 60%. E, no, e, želim reći kako ovaj današnji sastanak smatram iznimno važnim, ne samo zbog sličnosti e, koje postoje među nama i zbog sličnih izazova s kojima smo suočeni, nego i zbog činjenice da smo se u proteklih godinu dana i mi u Egiptu kao i vi ovdje morali nositi sa nekad pogrešnim prikazima situacije i onoga što se zbiva. Važno je pokušati e, sagledati na odgovarajući način odnos između Egipta i Europske unije. Želim ovdje samo e, objasniti u kakvom kontekstu radimo i zašto smatram da je u našem zajedničkom interesu da pronađemo e, zajednički jezik. Područje e, Bliskoga istoka e, prošlo je u novije vrijeme kroz vrlo turbulentno razdoblje, kroz e, čitav niz izazova s kojima se veoma teško nositi. Dakle, krenuli smo od arapskog proljeća, zahtjeva ljudi da ostvare bolje e, uvjete života međutim e, u razdoblju nakon toga e, te njihove aspiracije nisu ispunjene situacija u Siriji i Libiji sasvim sigurno nas upozorava što se može dogoditi i činjenica je da sada nismo bliže rješenju tamošnje situacije nego što smo bili prije godinu ili dvije Dakle, opasnost od situacije u Siriji i Libiji ne smije se podcijeniti i moramo je razmatrati na dvije razine. Dakle, kao prvo ono što se konkretno tamo sada događa, a s druge strane opasnost da se taj sukob i takvo stanje prelije u okolna područja. Također je važno uzeti u obzir da katastrofa otvorenog rata na nekoliko mjesta na Bliskom istoku e, ne smije dovesti do toga da zanemarimo e, dugogodišnji sukob između Izraela i Palestine, kao da neki ljudi smatraju da je taj sukob sada manje bitan u odnosu na otvorene e, ratne sukobe u nekim područjima. Međutim, ja mislim da je takvo stajalište iznimno e, pogrešno i opasno Dakle, sukob Izraela i Palestine e, je iznimno važan u e, mislima svih Arapa i i dalje predstavlja prvi motiv za regrutaciju mladih koji su se spremni e, odlučiti za sudjelovanje u sukobima. Dakle, to je i dalje, da tako kažemo, majka svih sukoba. Svi smo čuli 17 minutni govor bivšeg ministra vanjskih poslova Amerike, gospodina Johna Kerrya, koji je govorio o važnosti rješenja koje se temelji na dvije države. E, nažalost, iako je ono što je on rekao za nas bilo iznimno važno i bilo nam je to drago čuti, mislimo da je do tog govora došlo prekasno samo dva dana prije kraja E, vladavine predsjednika Obame. Dakle, e, iznimno je važno da se tim sukobom nastavimo baviti e, budući da se on može itekako odraziti na našu situaciju s obzirom da imamo dugačku granicu sa Libijom da smo stalno pod e, napadima e, boraca ISIS-a i e, iznimno e, je nam to otežava da uspostavimo stabilnost i boljitak za naš narod. Egipat nastoji odvratiti sve te vanjske prijetnje koliko je god u njegovoj moći i to nas nije spriječilo da prođemo kroz razdoblje tranzicije, dakle da e, donesemo nov moderni ustav, i izaberemo na odgovarajući način predsjednika predsjednika i parlament. Parlament je uspostavljen prije godinu dana i nastoji nadoknaditi ono razdoblje u kojem parlamenta nije bilo. E, recimo, donesen je zakon o državnoj upravi koji predviđa zapošljavanje u državnoj upravi koje će se temeljiti na kompetencijama zatim zakon o porezu na dodatnu vrijednost koji će omogućiti e, da se državna blagajna e, puni na odgovarajući način zakon o pravu kršćana na izgradnju crkava koji se prije deset godina smatrao nedostižnim snom, a sada je to temeljno pravo, e, upravo jednako onako kakvo imaju i muslimani na izgradnju džamija. I također zakon kojim nastojimo privući E, vanjske ulagače, a osobito nakon iznenađujuće odluke naše središnje banke koja je omogućila slobodno kretanje e, naše valute. I e, na kraju nešto što nikako nije najmanje važno, zakon o nezakonitoj migraciji. Dakle, ovdje E, imamo mogućnost e, koja se pruža našim sigurnosnim službama da se kažnjava krijumčarenje ljudi, a da se pritom migrante tretira kao žrtve, a ne kao kriminalce. Dame i gospodo, e, možda bih trebao prikazati sliku posljedica terorizma na naše društvo e, života u strahu e, u Europi međutim znate što je to mislim da nažalost znate što je učinak e, prijetnje terorizma na državu i koji je učinak financijski i politički na nastojanje da granice budu neprobojne. Dakle, Egipat se nalazi pod velikom prijetnjom, ali i u Europskoj uniji svjesni ste te prijetnje, a svjesni ste i tereta migrantske krize, odnosno nastojanja da se riješi ta migrantska kriza, pa mislim da možete razumjeti i opterećenje pod kojim se Egipat u tom smislu nalazi. Egipat je oduvijek bio prirodni vođa u svojoj regiji, a Europska unija u tom smislu daje nam veliki primjer. Naša zajednička povijest e, i e, sudbina obvezuju nas da nastavimo sa suradnjom kako bismo riješili situaciju na Bliskom istoku. U tom smislu Egipat je spreman biti važan partner Europske unije u nastojenju da se riješe uzroci migrantske krize i terorizma. Mislim da Egipat e, to e, ni na koji način ne treba raditi sam. Dakle, svi pokušaji da se e, to na taj način riješi bili bi bez rezultata. Mislim da je iznimno važno za naše partnerstvo da otvoreno iznosimo ono što jednu i drugu stranu zabrinjava. Kad pogledam e, našu regiju, mislim da ne postoji partnerstvo koje je toliko snažno i toliko održivo kao partnerstvo Europske unije i Egipta. Egipat je drevna zemlja koja je svijetu dala neka od najznačajnijih arheoloških nalazišta i bogatstvo e, nalaza i baštine, ali danas naše društvo traži lijek. E, okruženi smo e, opasnostima, okruženi smo različitim kultovima, također smo okupirani korumpirani od strane različitih financijskih interesa koji su iskoristili naše društvo za svoje e, ciljeve. Oni koji posjete Egipat mogu odmah vidjeti da je to država koja je u problemima E, borili smo se protiv terorizma boreći se protiv e, terorista jer je to lakše ali e, prava borba mora biti protiv onih koji uzrokuju terorizam onih koji onečišćuju umove ljudi i e, nastoje ih usmjeriti prema jedinoj stvari koje se mogu nadati, a to je raj. Da, teroristi nastoje doći u raj i pritome sa sobom e, vode i čitav niz nevinih ljudi. Dakle, važno je boriti se protiv onih koji uzrokuju i pokreću terorizam. E, terorizam, kao što znamo, ne poznaje granice i ta borba nikada neće biti završena, tim više što se borimo protiv simptoma, a ne protiv uzroka. A za borbu protiv uzroka, protiv neznanja i siromaštva e, trebamo pomoć, trebamo ne samo financijska sredstva e, i političke analitičare, trebamo e, dakle one koje se razumiju u e, taj rad, u socijalni rad. Dakle, ljudi e, se kreću prema Grčkoj i Italiji. Mi bismo radije da ostanu u Egiptu, da ih ondje e, e, obrazujemo i da omoguće budući prosperitet Egipta kada budemo sigurni od terorizma, kad nam se vrate turisti, kada nam se vrate ulagači, moći ćemo se usredotočiti na one druge velike vrijednosti koje si sada ne možemo priuštiti. Još jednom zahvaljujem što ste me poslušali, i što ste mi dali priliku da se obratim ovoj uglednoj instituciji. Hvala. Hvala vam lijepa. Govorili ste točno 15 minuta, predsjedniče Said. Pozdravljamo naravno i vašu podpredsjednicu, vašeg podpredsjednika, oprostite, gospodina Karima Darviša i e, njegovu ekscelenciju veleposlanika e, Fauzija kojeg dobro poznajemo. Dolazimo sada do rasprave. 11 kolega, evo 12 kolega javilo se za riječ. Molim vas da govorite najduže dvije minute kako bi svi imali priliku nešto reći, a kako bismo dakako mogli i čuti odgovor predsjednika odbora za vanjsku politiku Egipta. Krećemo od gospodina Matija, od gospodina Matijasa, izvolite. Pa ja vam čestitam na na izboru e, predsjedniče. Ja neću dugo govoriti. Hvala Muhamedu Saitu i doktoru Darvišu što su došli kao i svima iz tog izaslanstva iz Egipatskog veleposlanstva krajem e, listopada i početkom studenog bili smo u Egiptu. Radilo se o važnom izaslanstvu. Po prvi puta bilo je to službeno izaslanstvo nakon šest godina. Bilo je to važno eh, na prilika. Ja ću s vama moći govoriti sljedeći tjedan na našem sastanku u srijedu, pa neću sada duljiti i nadam se da ćemo ojačati odnose između Europskog parlamenta i Egipta. Hvala odnosno sutra u srijedu. Gospođa Gabriel. Hvala i ja čestitam predsjedniče. Gospodine predsjedniče i hvala lijepo što ste održali ovoliko relevantan govor. Ja čvrsto vjerujem u parlamentarnu demokraciju i od kada smo s vašima uspostavili dijalog, mislim da pridonosimo tome da parlamentarna demokracija sve više, parlamentarna diplomacija sve više jača. Ekipat je ključan za sigurnost ne samo na sredu zemlju, već i e, u cijeloj Europi. Dva pitanja me zanimaju. Pitanje izbjeglica i migranata koji pristižu na teritoriji Egipta većina izbjeglica i e, neregularnih migranata dolazi iz afričkih zemalja. Zato vas želim pitati kakve odnose uspostavljate s tim zemljama i što se radi kako bi se borilo protiv trgovine migrantima. I isto tako zakon kojim je takvo ponašanje stavljeno van zakona donosen je u listopadu, ali što je s njegovom primjenom? Drugo, Egipat je ključan za stabilnost na Mediteranu. Kako vidite ulogu Egipta u Uniji za Mediteran? I još vezano za to pitanje Libije i upravljanja granicama. Može li se i dalje nastaviti raditi na tome da manjine koje ne dovode u pitanje integritet libijskog teritorija, na koji način se one mogu uključiti da pridonesu uspostavljanju stabilnosti u toj državi? Hvala, Marija Gabriel, sada gospodin Freund. Hvala lijepa. E, hvala egipatskom predstavniku. Mogu se u potpunosti složiti s jednom od premisa vašeg izlaganja, a to je kada ste rekli da je izraelsko-palestinski sukob izvor svih sukoba. Ako bi se to pitanje moglo riješiti, veći dio Bliskog istoka bio bi puno mirniji nego što je to do sada bio slučaj. Nadam se da će Europska unija e, čuti taj vaš apel i u budućnosti više raditi na tome kako ne bi bila samo najznačajnije e, platiša u tom e, dijelu svijeta, već i najvažniji akter na tom mjestu. Novi američki predsjednik je već treći dan svog rada razgovarao s vašim predsjednikom. Ne znam e, jeste li imalo upoznati s tim o čemu su oni razgovarali, ali pitam se što očekujete od novog američkog predsjednika kako po pitanju situacije u samom Egiptu, tako i šire u toj regiji. Hvala sada Jeffrey van Orden. Hvala i čestitam vam predsjedniče na imenovanju. Doktore Said, zaista vam želim srdačnu dobrodošlicu i jasno nam je koliko je Egipat važan. To je najmnogobrojnija evropska, arapska zemlja, a isto tako ima vrlo duge veze sa mnogima od naših zemalja. I e, mi zaista želimo kao veliki prioritet stabilnost i prosperitet Egipta i zaista pozdravljamo što predsjednik si se čini u tom smislu. Nadovezujem se na ono što je kolega upravo rekao. Izraelsko-palestinski odnosi su vrlo važni, izraelsko-arapski odnosi su vrlo važni, ali ne smiju biti nešto što će navoditi na terorizam u arapskim zemljama. To su dva e, razvojne teme pitanja za vas. Što vi smatrate? Smatrate li da terorizam ovisi o vanjskim e, izvorima radikalizacije i financiranja ili je pak u Egiptu to domaće pitanje u osnovi? A drugo, što vi mislite o tome da se Rusija vraća u regiju i da se angažirala u Siriji i Libiji? Mislite li da bi više trebali učiniti SAD i europske zemlje kako bi u regiji došli do stabilizacije? Hvala vam, Jeffrey. A sada Ivo Vajgao. Hvala lijepa. Čestitam vam na ovom govoru. Vrlo je bio sveobuhvatan i niste ga držali E, samo na osnove, nisu njemu samo izražavali e, pristojne e, i ljubazne aspekte. Bilo bi mi drago da partnerstvo između Egipta i Europske unije bude na međusobnu dobrobit i na dobrobit mira i stabilnosti. Imam konkretno pitanje za vas o kontaktima koje bismo mi trebali imati s gazom. Zanima me kakva je, je sada situacija s graničnim prijelazom u Rafi. Jesu li sada e, mogući kontakti među ljudima? Drugo, mi e, naravno pratimo situaciju u Egiptu kao jednu od demokratskih zemalja u toj regiji. Mi želimo da se vaša demokracija razvija. Iz tog razloga bih e, e, zatražio da imate razumijevanja za oporbu i da imate kontakte koje će međusobno biti na dobrobit svih i isto tako s civilnim društvom. Dijelim naravno vaše mišljenje e, kada ste se pozvali na govor državnog tajnika Kerija. To, u tome trebamo vidjeti nadu, inšala. Hvala. E, hvala predsjedavajući i hvala gospodinu Zajdu Ahmedu na njegovoj izjavi. Dobrodošli ponovno u parlament. U ožiku prošle godine bili ste ovdje i govorili smo o deklaraciji o ljudskim pravima. I e, htjela bih vas postaviti neka pitanja vezani za tu tematiku. Složili ste se da je u Egiptu e, bilo e, i slučajeva mučenja. Govorilo se o mogućnosti poboljšanja zakonodavstva po pitanju tortura. Isto tako i vezano za neke nestanke. Situacija u Egiptu sada nije na razini međunarodnih standarda, a Nacionalno povjerenstvo za ljudska prava je e, govorilo o tome da postoji problemi mučenja i prisilnog nestanka i zato me zanima što ste napravili da se taj zakoni poboljšaju. Prošle godine, nažalost, bilo je mnogo primjera kršenja ljudskih prava i to nad predstavnicima udruga za ljudska prava. Mogli bismo čak reći da je došlo do okomljavanja na aktiviste s ljudskih prava u Egiptu, među inima i e, ženama koje su aktivne u tom smislu. Dakle, što možete o tome reći i e, što je s represivnim mjerama protiv e, tih ljudi? Recimo, zabranjuje im se da putuju, zamrzavaju im se računi u bankama i tako dalje. Čini nam se da se situacija ne poboljšava, već da se takvi slučajevi e, postaju mnogobrojniji. Evo, imali bismo još pitanja, ali razgovarat ćemo već i poslije podne, pa ćemo tada govoriti. Hvala lijepa, sada gospodin Schaffhauser. Hvala, ovog puta neću prekoračiti vrijeme. Hvala vam predsjedniče Ahmed Said, na vašem govoru, baš kao i kolega Weigel, e, vidim u vašem govoru, govoru koji ste držali iz uvjerenja. Osobno mislim da je važno da e, postoji legitimna vlast i to vlast koja će biti snažna jer treba snage da bi se borilo protiv islamizma i e, da bi se poštovala prava manjina činjenica jest da bismo mogli reći da ponekad postoje problemi s ljudskim pravima, ali mi evropljeni morali bismo se postaviti pitanje ljudskih prava kada interveniramo u Siriji ili Libiji. Ne zaboravimo niti intervenciju u Iraku. Pitanje koje vam želim postaviti je sljedeće. Ne mislite li da sa novim američkim predsjednikom Trumpom da se otvara mogućnost da se uspostavi savez za sigurnost i razvoj između Rusije i Sjedinjenih američkih država i to naročito u Sjevernoj Africi. Sjevernoj Africi koja predstavlja zonu nestabilnosti gdje bi se zajedno borilo protiv terorizma, ali isto tako uz podršku američke administracije da se zalaže za Marshallov plan jer kao što ste vi rekli da se islamizam hrani na tlu e, siromaštva i nepismenosti. Hvala. Hvala. Šest je govornika preostalo. E, gospodin Milan Mon je sljedeći. Hvala lijepa. Što ste došli danas ovdje. Ja smatram da je Egipat ključna e, država u arapskom svijetu i e, općenito u svijetu. Egipat sada prolazi kroz tešku situaciju i govorili ste o nadama koje e, uljeva situacija vezana uz Libiju, jer nedavno i Siriju. General Lefter je neki dan bio u Kairu, to je jako zabrinjavajuće. Neki od vaših kolega pitali su se kakve postoji nade sada vezano za Uniju za Mediteran. Jučer je održan sastanak u Barceloni i e, moram reći da je došlo do značajnog napretka za e, potpisivanje e, zajmova na međunarodnom planu nakon dugo vremena. To je vrlo važno za Egipat. A isto tako postoji sada i novi zakon e, borba protiv seksualnog zlostavljanja koje je do sada bilo nekažnjavano i nekažnjivo i zato je to važan pomog. E, čekate da se ponovno vrate turisti i žele veću sigurnost za turizam, i za turiste. Turizam je vrlo značajna grana egipatskog e, gospodarstva. Rekli ste da vaš predsjednik govori jučer s predsjednikom Sjedinjenih američkih država. E, svi se borimo protiv terorizma, ali isto tako američka administracija želi e, njihovo veleposlanstvo iz Tel Aviva prebaciti u e, Jeruzalem. Hvala. Gospodin Panceri ima riječ. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem gospodinu Saidu što je došao na naš današnji sastanak. Vaša zemlja ima puno objektivnih poteškoća. Ima e, gospodarsku i socijalnu krizu, ali isto tako i vezano za terorizam. Važno je za Europsku uniju da značajna zemlja poput Egipta bude stabilna vjerujem da e, Europska unija treba pridonijeti toj stabilnosti. Međutim, u potrazi za stabilnošću ne mislim da se smiju žrtvovati ljudska prava. A e, izvjesno je da ovdje postoji mnogo problema s kojima se treba suočiti. Očito je da je vaša zemlja sada u tom smislu promijenila smjer. A e, postoji još jedna stvar. Sutra će biti točno godinu dana da je Giulio Regeni ubijen i to u svojoj zemlji. Još uvijek se situacija nije riješila jer u e, vašoj e, zemlji još uvijek vlasti ne žele to, se time pozabaviti. Ja bih htio da naše dvije zemlje ponovno imaju dobre odnose i od vas očekujem danas vrlo jasan odgovor. Hvala. Sada gospodin Jurek ima riječ. Hvala lijepa. Hvala na vašoj e, prisustvu na današnjem sastanku i hvala na ovim značajnim informacijama koje ste nam dali. Imam tri pitanja za vas. Prvo, situacija na Sinajskom poluotoku. Pratimo kako e, se Egipat bori protiv terorizma. Znamo da mnogi vojnici ginu. Molim vas, možete li nam reći što se sada događa na Sinaju, u toj mikroregiji? Sljedeće pitanje vezano je za činjenicu da svi mi znamo koliko je važan mir između Izraela i palestinske vlasti. Međutim, tu je važno pitanje i to da je e, Hamas e, tu na vlasti u Gazi, a e, mislim da je Hamas problem za Egipata. Kako vi možete ocijeniti situaciju u pojasu gaze. E, Imali nade da se ta situacija promjeni jer mi se čini da u ovom času nema mogućnosti za demokratske promjene u pojasu gaze. Možda vi imate više informacija o tome. Treće pitanje koje me zanima jest mogućnost da u Siriji dođe do mira. Kako možemo zaustaviti rat u Siriji? Hvala lijepa. Gospodin Peterle sljedeći ima riječ. Hvala. Drago mi je da vidim e, dva nova e, predsjednika kako rade. E, želim vam najbolje u radu i jednom i drugom. U vašem govoru rekli ste da se e, religija i politika ne smiju miješati. Možemo ih razvojiti institucionalno, međutim, ne možemo građane odvojiti od njihovih uvjerenja, bez obzira kakve su. Bili odvajanje religije i države bilo dobro za e, Egipat i e, kako bismo mogli poboljšati suradnju naših dvaju parlamenta. Hvala, gospođa Šlajn ima riječ. Hvala, predsjedniče. Ja sam vas e, e, puno e, sa zanimanjem pratila i kolega Panceri me već preduhitrio. Sutra će biti godinu dana od pogibije Đunija Ređenija. E, govorite o dobrim odnosima, ali za dobre odnose potrebno je međusobno povjerenje. Evo, godinu dana već tražimo istinu. E, u, ovdje smo u parlamentu bili primili roditelje, Đulijeve roditelje, koji su primjer onih koji traže e, istinu. Mnogi to traže. Želimo istinu o Đuliju, zašto je on ubijen i e, tko je dao tko je dao nalog za to, tko je pokrio devet dana mučenja i e, takav kraj mladog e, europskog istraživača. Ako to ne saznamo, nećemo imati pozitivne odnose između Europske unije i Egipta. Hvala. I na posljedku gospodin eh, Bihmar. Hvala lijepo gospodine Said što ste nam se pridružili, što ste došli u naš odbor i hvala vam puno na vašoj prezentaciji stanja u Egiptu koja mislim da je jako, jako dobra bila. Vi ste naglasili da želite intenzivirati odnose između Evropske unije i Egipta i mislim da je to jako važna točka. Jer Evropskoj uniji treba Egipta, a Egiptu treba Evropska unija. Samo trenutno postoje stanovite poteškoće. Vi dobro znate da u našim trgovinskim sporazumima, u sporazumima o slobodnoj trgovini uvijek postoji i vrlo važna klauzula o ljudskim pravima, a tu onda počinju problemi. Problemi naime govore sljedeće. Kršćani, mislim, problemi su naime sljedeći. Kršćani prvenstveno nisu imali samo kopti problema ili kršćani u katedrale, nego i u Gornjem Egiptu i diljem Egipta. Ili situacija kada je nekoliko stotina ljudi osuđeno na smrt u Egiptu, a da pritom pojedini osuđenici nisu imali niti odvjetnika, niti bilo kakvu mogućnost išta reći u procesu. I nemojte reći te ljudi neće biti smaknuti ja vas samo podsjećam na ono šestoricu smaknutih koji su morali umrijeti za zločine koje uopće nisu mogli počiniti, ne da ih nisu počinili, nego ih nisu ni mogli počiniti jer su suđeni za zločine počinjene u vremenu kad su oni već bili u zatvoru. Ja podsjećam na bombardiranje sela sjeverno od Sinaja. Prema tome, sada moja zaista nada sve hitna i žurna molba da razjasnimo te okolnosti kako bi onda stvorili bolje odnose, jer kao što je već kazano, Egiptu treba Evropska unija, Evropska unija treba Egipat, a to te odnose intenziviranje će samo ako se budu više poštivala ljudska prava u Egiptu. Hvala, gospodine kolega. Prema tome, doktore Said, imate 14 minuta da odgovorite na ovo što ste sve čuli jer mi moramo u 12.30 točno na vrijeme završiti sa sastankom odbora. Prema tome, izvolite, imate točno toliko da odgovorite na sve. Možete odgovoriti na sve ono što želite, ali imate ukupno 14 minuta. Prema tome budite vrlo jasni i sažeti u svojem izjašnjavanju. Hvala vam još jedan puta. Ja sam doista impresioniran vašim znanjem i poznavanjem Egipta i znanjem o trenutnoj aktualnoj političkoj situaciji, ali to mi isto tako nije nikakvo iznenađenje, jer ja i predstavljam ujedno i Egipatski parlamentarni vanjsko-politički odbor i nažalost nisam mogao ovdje dovesti i našeg naše predstavnike odbora za ljudska prava parlamentarno, koji bi, jer vidim, jako puno toga se odnosi upravo na ljudska prava. naravno da ne mogu sad o svim, svakom pojedinom problem, pitanju razgovarati, ali idemo sad konceptualno napred o ljudskim pravima, o generalno odnosima EU-Egipta, o ilegalnoj imigraciji, ovim dakle najvažnijim kriznim, da kažemo, paketima koje ste ovdje iznijeli, a ja znamo koliko imam vremena. Kao prvo jako volim i cijenim kad imam priliku govoriti o ljudskim pravima u Egiptu. Iako neki puta postaje prilično zamorno govoriti i odgovarati na pitanje koje se odnose na konkretne događaje. Kad sam rekao u svom govoru da bih želio naše odnose staviti u pravu perspektivu, drugu perspektivu, novu perspektivu, mislio sam reći da je meni jako teško prenijeti što Egipat, Egipćani misle o tome što se događa i što kod nas ili kod vas i o tome što vi, kako vi percipirate nas i kako vi percipirate to što se događa. Dakle, sad postoje stvari, evo da govorim, neću govoriti o stvarima od prije 50 godina, ali prije 10 godina je to već bio, činilo se sve nemogućim, činilo se to samo jednim snom poput sna koji se neće realizirati kad ste primali recimo govorili o pravima žena, o ravnopravnosti spolova, o istoj plaći za oba spola, kad se govorili recimo o zakonu o nasljeđivanju, da žene mogu sve naslijediti, imati ista prava tako da je to se čini oko science fiction i daleki san. ja znam da naravno i dalje ima puno velikih problema, ali ja znam, ali kao što sam rekao u svom govoru, niko nije savršen, nismo ni mi. Ima puno toga što moramo izmijeniti, ali na putu smo. Ima puno stvari za koje se trebamo boriti. I pazite, ja ovdje nisam ni u kom slučaju čovjek koji predstavlja hrvatsku vladu. Ja sam čovjek kojeg je narod izazvao u i prema tome ja uvijek pokušavam naći istinu i zastupati naša prava. A sad u zemlji koja je bila bez vlade 4-5 godina, vrlo često je situacija kaotična. Mi imamo recimo u proteklih 4-5 godina četiri rezolucije koje je Europski parlament donio i koje su bile zapravo protiv Egipta, ako hoćete, ili kritične prema Egiptu, a mi nismo imali ni vladu ni parlamente u to doba. Prema tome što ja pokušavam reći? Pokušavamo stvari promijeniti ali da bi sad stvarno sve to uspjeli, dajte da nešto nagazim. Ljudi govore o slobodi govora. Ali ja vas sam ovdje da vam kažem da smo mi jedina zemlja na Bliskom istoku koja ima kompletan internet, socijalne medije i to možete slobodno koristiti u, u Egiptu i niko o tom ne, razmišlja. Recimo, ako nekog, recimo, ne želi da se neka novina objavi neki članak i djeluje na, taj, na te novine, onda to ide k viralnim putovima, drugi dan ide preko youtube ili bilo kojeg drugog internetskog portala ili platforme i objavljuje se im i onda počne poput viralno kružiti okolo. Dakle, vidite koliko mi imamo slobode. Idite u Tursku, idite u Libanon, da vidite kako tamo izgleda koliko ima protokola koji ograničavaju internet, objavljivanje ili opće korištenje internetom. Prema tome, vidite zemlja koja se približava onoj granici od 100 milijuna stanovnika, dakle najveća zemlja na Bliskom istoku, ima sve tu, slobodu i slobodu govora, interneta i korištenja socijalnih mreža. Naravno da nismo savršeni, ali to je već kazatelj i više nego indikativno za to koliko napredujemo i kako smo daleko daleko došli. Naravno, da nismo savršeni, to je jasno, ali treba stvari staviti u pravu perspektivu. I treba razumjeti, recimo, kakve su kompletni uvjeti. Pogledajte koji su uvjeti u zatvorima u Egiptu. Ima jako puno evropskih telezaslanstva koje stižu i žele vidjeti kako to izgleda. recimo, eh, da kažemo, eh, predsjednik eh, Irs vanjsko-političkog odbora Irskog parlamenta je došao da to vidi. Mislim da je onda bio jedan irski mladić Brian Howell, ili kako se zvao, je bio uhićen u Egiptu i to je taj čovjek htio vidjeti iz Irskog parlamenta. I on se s njim sastao, on ga je posjetio u zatvoru i vidio je. i on je mu rekao da će jako te naporno raditi da ga se slobodi pomoći čemu, Ali je naravno razgovarao s njim i vidio je da se stvari mijenjaju i popravljaju. Naravno da je teško kod ljudskih prava preko noći bitno izmijeniti, ali ide polako. Ja razumijem što je rekao, što su rekli vaši zastupnici u vezi s tim, ali gledajte, mi kao e, zemlja nismo jako bogati, imamo puno ekonomskih problema, ali smo zemlja koja ima dugo i bogatu kulturu i civilizaciju. Prema tome, o čemu mi govorimo? Jel govorite o ljudskim pravima u Iraku, u Siriji ili kod svih onih koji vode rat preko svojih e, posrednika u Siriji, onih koji iza toga stoje? Jel tu govorite o ljudskim pravima? Ali govorite li o ljudskim pravima kada recimo njihova vlada, ako hoćete i druge, koriste sredstva za masovno uništenje u jednom cugu unište i ubiju po milijun ljudi ili ih trajno oštete? Kakva su tu ljudska prava? Prema tome im nismo savršeni, ali mi idemo polako napred. I sad ja ne želim braniti svoje neprijatelje tamo u Egiptu i ne želim skrivati što se događa ili braniti sve ono loše što se događa. Međutim, naravno da postoje nasilni nestanci i neobjašnjeni nestanci ali ja to ne želim sad ni zatajiti ni braniti. Evo, vi sam došao i prošli put u Strasbourg na plenarnu, o tome smo raspravljali. Mi znamo da je oko, onda sam imao 1200 brojku za ljudi koji su odnestali netragom i bez ikakvog procesa u Egiptu, ali ima ih i više. Onda pitanje ilegalnih imigracija recimo, vi znate, ako neko dođe kroz Egipat i skoči u neki brod, ubaci se u neki brod koji ide na ilegalnu plov, plovidbu prema Europi, oni se ne registriraju u Evropi, u Egiptu. Prema tome, mi ne možemo imati sve jasno podatke o svemu, koji je sve nestao tamo u Egiptu ili našem moru pred Egiptom. I e, inače, ja, naravno, kao što znate, ja zastupam svoju izbornu bazu, ljude koji su mene birali i ne pokušavam ni u kom slučaju naći ispriku za ono što se ne može ispričati, ali molim da imamo drugo, budemo objektivni. Egipat ima, znate kako dugo granicu s Libijom, koliko stotina kilometara. A onda znate šta znači koliko je problem sa ISISom. Mi znamo recimo koliko ISIS djeluje i u Libiji, osim njihovog vlastitog građanskog sukoba. I to je samo nekoliko kilometara na naš, dalje od naše granice. Zatim imamo problem sa Južnim Sudanom na našim južnim granicama, zatim problem Saudijske Arabije i Jemena. Imamo problem sa Razom i Hamasom. Hamas je samo, kao što znamo, produžena ruka muslimanskog vraća. Prema tome, nek, nedavno su me pitali koji su vaši planovi u odnosu na izraelsko-palestinski sukob. Evo, sad me tu isto neko pitao. A šta očekujete od zemlje koja je pod svim tim pritiscima, a istodobno ima teške ekonomske probleme? Istodobno gospodin koji je govorio o turizmu i rekao mi da malo razjasnim problem, pitanje turizma. Pa to je ogroman problem kod nas. Imate zemlju koja ima dvije trećine najvažnijih arheoloških spomenika na svijetu, ima najbolje moguće plaže, vrijeme, mogućnosti za ronjenje i sve ostalo. Istodobno, mi smo nekad imali 11 milijuna turista. A sada recimo onda smo mislili da ćemo 2014. čak nekad su računali imati 24 milijuna. A znate koliko smo ih ukupno imali prošle godine nakon ovog svega? 3,5 milijuna. Ove godine naravno opet imamo cilj da postignemo 25 milijuna, ali to je prilično teško vjerovati. Jer znate koliki dio naše ekonomije, našeg pručanstva živi, naše populacije se oslanja na turizam. Naravno da nam je to više nego važno i naravno da bi voli da nam se pomogne oko turizma i povratka turizma. Ali, mislim, pitanje je uvijek sigurnosti, a pritom napominjem da Egipet i nije tako nesigurna zemlja u odnosu na druge u regiji ali to je put koji moramo proći. Slažem se s vama da možda i bude kolikih nekih e, stvari kojima nećemo uspjeti, ali mi teško i tvrdo radimo na to. Pokušavamo mi iz parlamenta, mi koji smo direktno izabrani, vršiti pritisak na našu vladu da popravi stvari, da bude bolje. Sad ste me još pitali, pitali ste me stvari koje su recimo za nas relativno odnos sa SAD-om i kakav je naš odnos prema Donaldu Trumpu. Mislim da je to za nas upravo komično pričati, jer vi znate, još od Busha i prije i poslije njega nismo baš imali posebno dobre odnose. Zadnji posjet egipatskog predsjednika SAD-u je bio 2004. A onda možete misliti kakvi su odnosi kad nismo 12-13 godina se uopće niko naš nije posjetio e SAD. I sada budemo otvoreni. Mi smo relativno optimistični glede Donalda Trumpa i to se ne bazira na ozbiljnim analizama nego na činjenici da nemamo šta izgubiti u Egiptu. Mi smo došli do samog naša što se tiče naših odnosa sa SAD-om, pa prema tome što dođe ne može biti gore. I onda isto tako smatramo da je on, taj predsjednik koji zadnja dva tjedna se prodio potiho borbu sa vlastitim institucijama, ali u korist neke šire javnosti, pa se nadam da će se to nastaviti u budućnosti. Međutim, čudne stvari se događaju u SAD-u. Oni svi prosvjedi protiv njega, a stvari koje, nismo, koje smo mi vidjeli isto doma kad je počela pobuna u Egiptu, egipatskog proljeća na Tahriri trgu. A sad je, je, je, bilo je razgovora, jučer je razgovarao naš predsjednik sa američkim novim predsjednikom, mislim da su raspravljali kako se boriti protiv terorizma, mislim da je pozvan e, da dođe sljedećeg mjeseca u Egipat. U svakom slučaju Trumpar koliko sam ja upućen, rekao da se treba riješiti radikalnog islamizma u Egiptu, ali nije rekao kako. Prema tome ima jako puno znakova, zapravo upitnika u vezi s tim šta će Trump učiniti u tom području i šta kani radi. S druge strane imamo veleposlanika američkog u Egiptu koji nis, drži jedan vrlo niski profil, ni kim ne komunicira. Od kad sam ja izabran za šefa za vanjsko-političke odnose našeg parlamenta, sreo sam se sa svim ambasadorima Egiptu, osim sa američkim veleposlanikom, jer se čini da on ne znam zapravo, ne znam zašto, ali i ne znam kako će se to razviti, ali eto, čovjek je vrlo niskog profila. S druge strane, pitanja o Libiji i o Siriji, to čisto ovisiti velikim dijelama sada. Amerika je od 1991. već radila od prvog Iračkog rata pa drugog Irečkog rata što je htjela na tom, u toj regiji. A sad imamo još jednog igrača velikog, moćnog u regiji, a to je Rusija. Mi smo inače prije bombardiranja ruskog aviona imali odlične odnose s Rusima. A od onda, nakon tog bombardiranja i nakon tog dizanja u zrak tog aviona su nekako se pogoršali ti odnosi. Sad ne znam kako će ići dalje to. I ne znam kako će izgledati onda odnosi između egipatskog predsjednika Sisija i Putina i Trumpa ne znam kako će se razviti, a proposisi jako poštuje Putina, ali vidjet ćemo. I naravno puno tom će ovisiti o događanju na široj političkoj svijet globalnoj areni. Jasno, ja naglašavam da je jako popasno za državu kao što je Egipat koja ima tako teške ekonomske probleme, da pokušava se suzbiti terorizam u njegovim korijenima, da pokuša promijeniti tradiciju i svoju civilizaciju prebrzo. Jer, i onda gledajte, mi ne želimo se baviti simptomima, nego uzrocima ali onda je jako teško naravno i sa religijskim diskurskom kojeg moramo pritom voditi jer pitanje jasno civilizacija, ideologije, uvjerenja koji su stari. Ja ne želim ovdje voditi politički marketing za svoju zemlju, ali vjerujte mi jako puno tog što se mijenja polako, ali stalno i uporno u Egiptu, prema tome dođite vidjeti šta se zbiva. I zacijelo je da, sigurno je da je parlament radi sve što god može, da jača demokraciju, da vrši pritisak na vladu, da pomogne u tim pozitivnim promjenama. Mi smo imali kabinet koji je govorio četiri godine, prošli kabinet vlada, ali nije uopće imao nikakve veze s parlamentama sada. Sada vidite, sada premijer biva totalno šokiran jer ga parlament svako toliko poziva i vrši nadzor. Oni ga pitaju koji su recimo državne potpore, koji su njegovi planovi, kako izgleda ekonomska reforma, kako izgleda sve ostalo. Prema tome vidite, mi imamo sve veći utjecaj na javnost i na život u Egiptu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 mi se pokušavamo, jasno je, našu ekonomsku krizu riješiti tako što privlačimo strane investitore. Pokušavamo kroz parlament izvršiti pritisak na bankarski sustav u Egiptu kako bi promijenili svoj način dosadašnjeg kreditiranja i natirati. Do sada su samo velike tajkune i velike biznismene korporacije kreditirali, a sada pokušavamo izvršiti pritisak da daju kredite i malim i srednjim poduzećima da se i tu dođe do jedne zapravo obnove i demokratizacije našeg pristupa ekonomije. I vjerujte, teško mi zapravo raspravljati o svemu što ste ovdje rekli i pogotovo recimo ono što su talijanski prijatelji pitali za one Talijane koji su nestali. Ali da, vam kažem, to mi jako teško govori. Kad dođete u Egipat, možete uzeti taksi da vas odvede u bilo koji hotelu koji želite. I onda pitajte za te Talijane. Recite to talijansko ime, gospodin Ređini. Svaki taksist, bilo ko, bilo svako u Egiptu na ulici će znati gospodina Ređinija. To vam je vrlo poznato prezime u Egiptu i to je jedna prava katastrofa i tragedija tuga za sve Egipćane. Ja ne želim sad tu pobuditi vaše simpatije, nego vam pokušavam prenijeti kako je to jako bitan taj problem za egipatski narod, možda čak više nego za egipatsku vladu. I želim vam ovdje objasniti da se mi pokušavamo jako puno pritiska izvršiti, koliko samo medije pišu o tom, koliko je bilo poziva da se probudimo preko medija, interneta, socijalnih, sveg mogućih izvora i da se nešto pokuša. Ali ja kao parlamentarac zadnje što znam gospodinu Ređiniju je da su se istražitelje našli i da je naš glavni državni odvjetnik posjetio e, isto taj sastanak i onda smo imali nakon toga izjavu talijanske vlade i talijanskog državnog odvjetnika koji su rekli da su zadovoljni tim napretkom i da će, nadaju da će postići e, uskoro suglasnost o svemu i to razriješiti. Nemam šta drugo reći o slučaju Ređini, iako znam da se bliži obljetnica tužna tih događanja, ali vjerujte, Egipat se neće smiriti dok se to ne bude istražilo i dok ta istraga ne bude gotova. Ja znam da sam iskoristio svoje vrijeme i premašio sve granice, ali budemo. Hvala vam lijepa, doktore Sahid, što ste odgovorili na tako puno pitanja i govorili tako otvoreno. A sada, drage kolege, na kraju samo da naglasimo, doktor Sahide nije samo jedan prominentan E, egipatski poslovni čovjek u IT sektoru, sektoru, nego je jedna od vodećih političkih ličnosti. Ja osim toga sam bio jako iznenađen da ste u mlađim godinama bili istaknuti plivač jedan, dakle veliki sportaš i zapravo 1984. se na ljetnim olimpijatskim igrama u Los Angelesu zastupali Egipat. Prema tome to je jedna apsolutno impresivna karijera kao i općenito vaša ličnost i vam želimo sve sve najbolje u nastavku vaše političke karijere u zemlji koja je tako od ključne važnosti za stabilnost čitave te regije i tako nam svima važna. Evo, drage kolege, s time smo završili prije podnevni rad i rundu rasprave o stanju u Egiptu i nastavljamo u tri sati raspravom i temi